Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zainteresowanie sprawami Białorusi, jak i powtórz... Hvala lijepa da ste se da ste, zainteresirani za Bjelarus. Ponoviti ću neke činjenice koje možete pronaći u izvješću za javnost, a tiču se odnose između Europskog parlamenta i Bjelarusa. Najprije bih želio reći da izoslanstvo za Bjelarus je prvi puta u 12 godina e, bilo u Minsku. U našem izvješću smo pisali o tome. U svakom slučaju ta misija je bila iznimno važna jer se radilo o komunikaciji između Europskog parlamenta i Bjelaruse. Želimo poboljšati te odnose. U dvorani su neki članovi tog izoslanstva. Želio bi im srdačno zahvaliti oni su ovdje s nama i vrlo je važno da je ta misija, iako je bila vrlo zahtjevna, omogućila je poboljšanje komunikacije između nas i e, Bjelarusa i poboljšala je situaciju sa oporbom u e, Bjelarusu. nedavno su oslobođeni politički zatvorenici. To su e, vrlo važne odluke koje su bile donesene i to oslobađanje rezultiralo uslijed nekoliko čimbenika i uslijed ekonomske situacije, ali osim toga radilo se i o predstojećim predsjedničkim izborima. Imamo predstavnika oporbe iz Bjelarusa ovdje s nama, želim ga srdačno pozdraviti i želio bih reći da aktivnosti Centra za ljudska prava Vjasna će sigurno dovesti do poboljšanja komunikacije između Bjelarusa i Europskog parlamenta. Ono što je ove godine vrlo važno za nas jest da i Bjelarus sama očekuje iz ekonomskih razloga poboljšanje odnosa s Europskim parlamentom. Iz našeg gledišta to je vrlo važno. No, međutim, prethodno je potrebno ispuniti određene uvjete. Prvenstveno moraju se poštivati ljudska prava u Bjelarusu. Proces demokratizacije se mora dugoročno ustrojavati, a ne samo kratkoročno. Kao šef Oslanstva ne mogu vam zajamčiti da će ovaj proces potrajati odluke koje su nedavno donesene one stoje, međutim, moguće ih je i poništiti. Važno je da ne pristemo ni na kakve kompromise kada se radi o poštivanju temeljnih ljudskih prava. Još jednom bih želio srdečno zahvaliti članovima izoslanstva i osobama koje su nam pomagale, koje nisu bile članovi zaslanstva. Još jedno bih želio naglasiti da su različiti članovi zaslanstva eh, naglasili da nismo počinili nikakvu pogrešku i toga se možemo nadati da će se naša komunikacija poboljšati. Najljepše hvala. Najprije dopustite da dam riječ gospodinu Stefanoviću. Kao što rekao, on je potpredsjednik Zagrebskog eh, eh, centra za ljudska prava. Jasno. Dobar dan, hvala na mogućnosti koju ste mi dali da vam se obratim danas i kažem nekoliko riječi o situaciji kakva je danas u Bjelarusu i o situaciji ljudskih prava. Kao što je to prethodni govornik zamijetio, predsjednička kampanja je u tijeku u Bjelarusu i 11. listopada će biti održani predsjednički izbori, e, izbori Općenito govoreći, situacija u Bjelorusu sada je poput one iz 2010. godine tijekom e, izborne kampanje. Razlike postoje, tri su razlike. Kao prvo, današnji izbori treba uzeti u kontekstu novih, e, no do političke krize i ukrajinske krize, zatim treba imati na umu isto tako i pogoršanje gospodarske situacije koja je započela znatno ranije nego nego izborna kampanja i treće posle negativne posljedice po ljudska prava i to je nešto što dakle, treba sagledati kroz kulicu stan ljudskih prava. Oni novinari koji surađuju sa stranim medijima su stalno ugnjetavani, postoji politički zatvornici i postoji jako brojne restrikcije kao što je kriminalizacija stranih organizacija, strane pomoći i tako dalje. Bjelarus i dalje vodi, dakle ima smrtnu kaznu. 22. kolovoza šest političkih e, zatvornika je pomilovano i oslobođeno. Naša organizacija između ostalih smatra da su politički zatvornici bili. Pozdravljamo njihovo oslobađanje i treba primiti na znanje da su oni oslobođeni, ali da e, njihovi kazni dosjeji nisu izbrisani, odnosno da još ne uživaju u potpunosti svoja prava. Njihovo pravo kretanje je ograničeno, i to može imati određene konsekvencije i može doći vrlo lako do ponovnog uhićenja. Želim također reći da su u kolovozu vlasti imale malo blaži pristup glede određenih stvari, evo na primjer u kolovozu nije bilo nikakvog progona neovisnih eh, novinara koji su rađivali sa stranim medijima. Jedne demonstracije nisu bile ometane od strane vlasti, no nema nikakvih sistemskih e, promjena od strane vlasti u Minsku Belarusu. Mi nemamo nikakvih e, iluzija što se tiče ishoda rezultata i postupaka koji će biti provođeni tijekom izbornog procesa, postupka. E, OSC-ovi, OSS-ovi savjeti nisu uzeti u razmatranje tako da sumnjam da će moći doći do slobodnih transparentnih izbora. Što se nas tiče, to je pitanje jako aktualno. Dakle, osim toga što znamo kakav će ishod rezultata biti, ne znamo još kako će politiku voditi naše vlasti nakon izbora. A ovdje želim, ovdje govorimo o stalnim e, zakonodavnim promjenama. Evo, 2011. godine vlasti su također bile oslobodile političke zatvornike, ali 19. rujna 2010. godine vidjeli smo da je došlo do još žešćeg vala represije protiv protivnika, političkih protivnika režima i dakle tu se obrušilo i na civilno društvo i čini se da bi samo sistemske promjene mogle biti jamstvo da se vlasti neće opet opredijeliti za represiju, represivno djelovanje. I promjene treba biti više sistemske prirode nego sporadične akcije. Tako da mi se čini da konkretni dijalog treba biti vođen između Bjelorusa i Europske unije da može polučiti određene rezultate i uspješne promjene u toj zemlji. Najljepša hvala ako imate neki pitanja, sa zadovoljstvom ću odgovoriti na njih. Muchas gracias, señor Stefanovic. Voy a darle ahora la palabra. Najljepša hvala sada predam riječ gospodinu Hraču koji je bio eh, specijalni izvjestitelj iznih naroda o situaciji u situaciju ljudskih prava u Bjelarusu. Izvolite. Najpša hvala, hvala na pruženoj prilici. Podijelit ću s vama neka, neka stajališta o situaciji u Bjelarusu uoči ovog jako važnog događaja koji jest u predsjednički izbori. Kao što znamo, odnosno znamo koji će biti ishod tih izbora upravo zbog nepromjenjenih struktura, nepromjenjenih zakona, nepromjenjenog stanja ljudskih prava i nepromjenjeno izborni zakon. Dakle, ti izbori ushodno tome svemu ne mogu biti slobodni i pravični, niti je ikada tako bilo od kako je predsjednik Lukašenko na vlasti. Ta zemlja je i dalje jedina zemlje u Europi čiji parlament već 20 godina nije u svojim redovima brojao predsjednike oporbe. Na zadnjim parlamentarnim izborima 2012. godine ponovno smo imali parlament u kojem nije bilo nikakve oporbe, ali su čak i e, pojačali izborni zakon. Dakle, pitanje koje se postavlja vama, parlamentu i koje koje je pred e, službama gospođe Mogherini jeste sljedeće. Samo činjenica da je petero ljudi oslobođeno Da li je to dovoljno da se e, ovdje napravi jedan, da proste, da što tako kažem, ali happy end za predsjednika Lukašenka, da ga se slobodi svih odgovornosti. E, ovdje imamo, ovaj parlament je napravio divan, divno izvješće i gospodine Zdrevski, da, ovo je, česta mi vama i svima koji su sudjelovali u izrade ovog e, izvješća, jako uravnoteženom, e, zrelom, tu se ukazuje na situaciju koja se mijenja, te ukazuje se na na želju i potrebu da se e, mijenja situacija i da se kontrolira, da se drži kontrolira nadzor, da se ne daju nikakvi zavozi pred ovim izborima za koje znamo kakvi su. Ono što želim naglasiti je da vi u svojim e, rukama svojim rukavima imate brojne instrumente koje možete, za kojima možete posegnuti. Valentin jednog spomenuo. Politički zatvorenici su e, oslobođeni, a da e, ne mogu uživati u svojim e, građanskim pravima. Dakle, Bjelarus je doista jedinstven slučaj. Prava udruživanja, ljudska prava i sva moguća prava i dalje u Bjelarusu su prava koja se može uživati isključivo uz e, odobrenje. I sve je kriminalizirano što se radi bez dopuštenja, bez odobrenja. I evo, to je ta mogućnost koja je pred vama. Vi možete ukinuti neke sankcije I ako se malo popusti, ako se donekle popusti i omogući građanskom društvu da e, normalnije živi, onda bi se moglo nešto popusti s ove strane. Evo, prošlog e, rujna vidimo da je stavljen celokupni internet pod kontrolu državnog aparata. Postoji čitav niz drugih strogih pravila koja su provedena zahvaljujući tom zahvaljujući tome što su ljudi, predstavnici građanskog društva tronu u zatvoru. Dakle, ono što želim reći, divno je što su ti ljudi izašli iz zatvora, divno je To ne moraju trpiti sve teže i teže e, zatvorske uvjete. mjesec dana prije njihova puštanja ja sam e, uputio jedno pismo gdje sam prosvjedovao zbog sve težih uvjeta u zatvorima. No, bilo bi dobro da se u to uključe još neke stvari koje će omogućiti cijelom društvu da e, lakše živi i da bude manje ometan stalnim zatvaranjima U situaciji za koju se smatra da je geopolitički važna, to što je napravljeno jest važan znak, e, diplomatski znak, ali iz perspektive prava tu je potrebno napraviti dodatne popuste, barem se založiti za neke koncesije, za neka dodatna oslobađanja. Toliko od mene. Znam da mi je isteklo vrijeme. I Rado ću odgovoriti na sva pitanja koja možete postaviti o stanju i onome svemu što bi trebalo poboljšati. Hvala, gospodine Harashi. Prije nego započnemo s raspravom, želim dati e, načelniku Euroslužbe za vanjske djelovanje riječ da nam on kaže kakva je politika Europske unije u regiji. Naša hvala predsjedniče. Napravit ću jedan kratki pregled u odnosima između Europske unije i Bjelarusa. Naravno, parlament je ovome raspravljao na plenarnom zasjedanju nedavno, 9. rujna. I Evo, sa velikim zadovoljstvom ću iznijeti ovaj pregled pred gospodinom Haraštijem iz un i gospodinom Stefanovićem iz Vjesne, koji su jedan i drugi priznati kao veliki zaštitnici ljudskih prava i upotno smo svjesni njihova rada, njihove vrijednosti od izbora 2007. i zapreništva političkih čelnika, sankcije su, one, su ta stvar koja dominira odnose između Europske unije i Bjelarusa s izuzetkom e, e, odnosa sa civilnim društvom, e, odnosi su dosta pogoršani. Stoga imamo puno manje preuzeti obaveza prema Bjelarusu nego što je to slučaj s drugim partnerima iz istočnog susjedstva među kojima i Azerbejdžan. U zadnjih nekoliko godina vidjeli smo poboljšanja u odnosima s Bjelarusom, evo nekoliko primjera, proaktivno sudjelovanje Bjelarusu u nekim partnerstvima u kojima može sudjelovati se mislim na e, multilateralne odnose, zatim e, olakšanje viznih odnosa koji su pred zaključenjem, e, barem što se tiče partnerstva mobilnosti, potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju za energetsku sigurnost, zatim održali smo, odnosno vodili smo godinu i pol dana intenzivan dijalog o modernizaciji i uvijek smo zalagali za doprinos građanskog društva i završili smo dakle prvu fazu. Kao što je to rekao predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta, gospodin Zrevski, ovo je prvi put da je u 12 godina došlo do e, posjeta e, izaslanstva Europskog parlamenta Minsku. Kao što je rekao gospodin Hrašti, treba reći da je regionalni kontekst promijenjen zbog regionalnog konflikta u Ukrajini. Bjelarus e, je zauzeo dosta konstruktivan položaj u Ukrajini, a ne, kao što su neki postavljali nije stao na stranu svog istočnog susjeda. I to se odrazilo u praktičnim, konkretnim eh, mjerama. Oslobađanje zatvorenika koji su spomenuti, to je uslijedilo u osmom mjesecu nakon što je ponovno uspostavljen e, dijalog između Evropske unije i Bjelorusu. Visoka predstavnica Mogherini pozdravila je to oslobađanje kao korak koji predstavlja važan korak u cilju poboljšanja, u smjer poboljšanja odnosa između Evropske unije i Belarusa i također od Evropske unije tražila da pošalje uputi jasan povratni signal nakon ovog e, oslobađanja. Kada se radi e, o izborima, OSC je zamoljen da pošalje svoje promatrače, 35 dugotrajnih i 45 kratkotrajnih promatrača koji će biti poslani uskoro. Kao što sam to uvijek mogao provjeriti u Varšavi kada smo imali sastanak OSCE-a, Situacija se percipira kao pozitivna i bez restrikcija. Naravno, mi nismo u zabludi, niti su promatrači. Svjesni smo da okruženje koje je stvorilo ovo izborno razdoblje nije najotvorenije. Uskoro nakon izbora će nastupiti jedno važno razdoblje koje ćemo svi morati imati na umu. Istina je sigurno da je oslobađanje političkih zatvorenika kao takvo nije nešto što znači da stanje ljudskih prava i demokracije da je riješeno preko noći, nije došlo ni do kakvih sistemskih promjena, no najvažniji zahtjevi Europske unije, među kojima je e, oslobađanje političkih zatvornika, je ispunjeno. Bjelorus je jedina europska zemlja u kojoj imamo i dalje smrtnu kaznu i gdje građanska brava političkih zatvornika nisu e, vraćena na živanje i gdje se priječava e, predstavnike oporbe da su u izborima. Određen broj prava kao sloboda udruživanja i okupljanja su uskraćene i gospodin Harašt je ukazao na sistematsko kršenje velikog broja sloboda. Iako oslobađanje zatvornika nije bila jedina sankcija zbog koje, jedni razlog zbog e, neoslobađanja nije bio jedina sank, jedni razlog zašto sankcije nametnute Belorusu, e, to jest e, na popisu. Bezvizni režim je isto jedna od mjera o kojoj se razmatra i o tome će se uskoro odnosno liberalizacija viznog režima, o njoj će se razgovarati. U svakom slučaju možemo uzeti razmatranje konstruktivnije odnose između Europske unije i Bjelorusa. Ne želimo da nam se prigovori da smo propustili ovu priliku. Europska unija želi ići u smjeru poboljšanja odnosa sa Bjelorusom utemljenom na međusobno ohrabrujućim potezima. Nemamo nikakvih zabluda kada je riječ o krajnjim motivima koji su čelništvo Bjelorusa da povuče određene poteze i predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta u Bjelorusu je na to ukazao. Tu nema pravih reformi, niti postupka privatizacije i bjelorusko gospodarstvo je sve, sve manje konkurentno izloženo opasnosti od vanjskih šokova i u potpunosti ovisno o Rusiji. I to je nešto što u potpunosti zahtjeva diversifikaciju, modernizaciju i privatizaciju te mnoge druge e, poteze. Bjelorusije povukao određene prave poteze i na plenom zasjedanju e, visoka predstavnica Europske unije je rekla da je važno iskoristiti ovaj trenutak sa izravnim susjedom Europske unije i učiniti tu zemlju punim članom eh, istočnog partnerstva. Najviše hvala. Hvala lijepa, gospodine Vigand. Možemo započeti sada sa raspravom. Eh, gospođa Janjeti prva. Hvala gospodine predsjedniče. Poput mnogih od nas pozdravljam oslobađanje političkih zatvorenika u Bjelarusu. Također uvažavam angažman e, Bjelarusa po pitanju e, ruske agresije u Ukrajini. No međutim, najvažniji zadaci su još uvijek pred Bjelarusom, a to su transparentni, demokratski, pošteni, pravični predsjednički izbori. E, tek nakon što su tek nakon što promatrači i OECD-a nam e, dostave svoje pozitivne ocjene u smislu promatranja predsjedničkih izbora možemo razmišljati o unapređenju dijaloga između EU-a i Bjelarusa. E, svjesna sam toga da se u zraku osjeća konstruktivna atmosfera i nadam se da će se to odraziti e, i na naše susjede Bjelarus, no nisam toliko naivna da bih povjerovala da Lukašenko se odlučio na sve ove korake zato što se iznenada predomislio. Vjerojatno se radi o hladnom proračunatom političkom kalkuliranju, jer Bjelarus još uvijek ovisi u ekonomskom smislu o subvencijama Rusije i ovaj dijalog sa Europskom unijom je važan za uspostavljanje ravnoteže u odnosu na tu ovisnost. Voljela bih poslušati aktiviste za ljudska prava i organizacija civilnog društva koji su godinama bili izloženi velikom pritisku u zemlji u kojoj je sve zabranjeno i gotovo ništa nije dopušteno. I zato sam otvorena e, tome da Europska unija pozitivno ocijeni posljednja zbivanja u Bjelarusu i ja sam od onih koji smatraju da bismo trebali e, intenzivirati našu interakciju sa društvom cijelim u Bjelarusu u smislu razmjene znanja na području visokog obrazovanja, školovanja cijelog društva. Europska unija mora nastaviti s našom politikom kritičnog angažiranja i nadam se da ćemo otvoriti skupštinu Euronesta Bjelarusu u budućnosti na, po okončanju predsjedničkih izbora u Bjelarusu. Hvala. Ja ću govoriti latvijski. Kao prvo želio bih reći sljedeće. Srdačno vas pozdravljam, gospodine Štefanović i također gospodine posebni izvjestitelje UN-a gospodine Harašti. Neću dugo govoriti. E, želim iznijeti tri točke. Podržavamo sve što je gospodin Drajevski rekao, oslobađanje političkih zatvorenika u Bjelarusu, ali to nije dovoljno. Mi to pozdravljamo, ali to još uvijek nije dostatno mi kao Europski parlament i cjelovita Europska unija ne smije, ne smije izgubiti svoju moć u smislu razvijanja daljnjih odnosa sa Bjelarusom. Izgubili smo 12 godina da bismo dodatno razvili te odnose i vrlo je važno da komuniciramo sa oporbenim čelnicima, predstavnicima kritički raspoloženih medija, a i kada kritiziramo Bjelarus, izlažemo se opasnosti da stavljamo našu dobru suradnju na kocku, da je ugrozimo uslijed naše kritiziranja. Ako se suradnja odvija pozitivno, na primjer na područjima kao što su sigurnost hrane, pogranična pitanja. Tu moramo nastaviti dobru suradnju i dalje ju produbljivati. I treće, kada sada govorimo o Bjelarusu, želio bih navesti primjer Kube. Ta zemlja je desetljećima bila izolirana nekoliko naraštaja je više nije izgubilo je vjeru da će e, Kuba se ikada izmijeniti a ono, a ipak se to dogodilo. A ono što mi očekujemo i zahtijevamo od službenih tijela u Bjelarusu je da se situacija prvenstveno građana stanovništva Bjelarusa poboljša. To je najvažnije. Hvala, gospodin Berde. Dva pitanja bih imao. Zanimljivo je razgovarati sa nekim tko je duže vremena promatrao situaciju u Bjelarusu, svi smo vidjeli kako se predsjednik ponio u odnosu na Ukrajinu. Rečeno je da Rusija nije počinila nikakvu vojnu agresiju u Ukrajini, a uzimajući u obzir veliku ekonomsku ovisnost Bjelarusa o Rusiji, moramo se pitati što će se dogoditi u odnosu na Minsk i predsjednika Lukašenka. Da li postoji tu opasnost? Da ipak dođe i do dodatnih intervencija u Ukrajini, već postoje neki glasovi da bi se mogao sklopiti sporazum e, na području ratnog zrakoplovstva. E, kako vi gledate tu situaciju? Također drugo pitanje se tiče poštivanja ljudskih prava. Postoji mnogo organizacija civilnog društva koje se zalažu za poštivanje ljudskih prava i slobodu vjeroispovijesti Kako će u tom smislu se razvijeti situacija u Bjelarusu? Hvala. Mladi Amerikanci imaju pravo piti alkohol kada navrše 21 godinu. E, Lukašenko je 21 godinu na vlasti i on sigurno zna kako se treba ponašati da olakša pobjedu na predsjedničkim izborima, odnosno da malo oblikuje stvarnost onako kako njemu odgovara. Ne budimo naivni, on je stručnjak, vjerojatno najbolji na svijetu za pobjedu na izborima. I pitam se u kojoj mjeri tko uči od koga, Putin od Lukašenka ili Lukašenko od Putina. Postoji pet razloga zašto ne bismo smjeli upasti u zamku takozvanih izbora. Prvo, oporba je apsolutno eliminirana iz političkog nadmetanja. To nisu izbori, to je jednostavno reizbor, ponovni izbor Lukašenka. Lukašenko je jedina osoba koja se pojavljuje u medijima i koja ima kontrolu. Drugo, ne postoje slobodni mediji u Bjelarusu. Medijima upravlja država, odnosno Lukašenkovi ljudi koji ljudi koji podržavaju sadašnjeg predsjednika. Izbore... E, promatrači ne mogu promatrati izbore na prihvatljiv način ni na regionalnoj ni na lokalnoj razini. Nemamo se zavaravati. E, iako je gospodin Harači posljednji izvjestitelj nikada nije posjetio e, Bjelarus. Također središnja izborna komisija koju vodi osoba koja podržava Lukašenka je institucija koja donosi konačnu odluku i na nju ne može nitko utjecati. I na posljedku možete li mi objasniti zašto izbori u Bjelarusu traju šest dana, pet dana uoči izbora, odnosno privremenih izbora, i tijekom tih prvih pet dana nitko ne može provjeriti što se događa na glasačkim mjestima, a na posljedku e, odlučujući presudan je konačni dan glasanja. Oslobađanje političkih zatvornika je zapravo bilo, bio, bilo teatralno. Lukašenku treba novac i pristup evropskom tržištu i zato je sada postao fleksibilan i pokazuje određenu pripravnost da krene u susret Europske unije i uzimaće će obzir i njegove napore da se e, sklopi sporazum u Minsku. Nemojmo zaboraviti sve ono što je do sada činio. Ljudi su nestajali, nestajali, a iza toga je vlast ne možemo na to jednostavno zatvoriti oči. Drugo, Bjelarus želi surađivati sa Rusijom u smislu širenja e, ruskih sila u inozemstvu. Nedavno su otvorili vojnu bazu blizu naših granica i planiraju je proširiti. To je poput Sirije u Europi, putem koje Putin izgrađuje svoju vojnu snagu. I zato zapravo ne, imam samo jedno pitanje gospodinu Stefanoviću. Recite nam otvoreno, što gospodin Lukašenko obećaje narodu? To je prilično turobna situacija, gospodarstvo je uništeno, u ruševinama je, to je polu, ne, to nije neovisna zemlja, to je ovisna zemlja o Rusiji, o Kremlju i zapravo bismo Rus političare trebali pitati kakva će biti budućnost Bjelarusa. Drugim rečima, e, što Lukašenko obećaje ako ga se ponovno izabere? Da, u potpunosti su mi jasne e, humanističke e, značajke ovog, ovih izbora u Bjelarusu, no želim vas podsjetiti na značaj poštovanja ljudskih prava i mimo toga nacionalnog suvereniteta i činjenice da narodima ne smiju vladati oligarhije koje imaju na raspolaganju tehnokratske strukture koje su udaljene od naroda kao što slučaj u Europskoj uniji. Želim još povr toga reći da demokratske lekcije o demokratičnosti može dijeliti možda Švicarska, ali sigurno ne Europska unija, to je sustav koji se iz godine u godinu gradi protiv e, narodne suverenosti. U svakom slučaju sankcije i uplitanje su neučinkoviti, protuučinkoviti i na kraju rezultat je samo dodatno zatvaranje e, zemlje. Iako se želim odvezati na logiku određenog broja kolega ovdje prisutnih koji kažu da e, politika je nešto što slijedi iz gospodarstva, dakle iz razmjena, iz slobodne trgovine, pa onda budite dosljedni sami sebi ako mislite da su gospodarstvo i slobodna trgovina e, glavna stvar, onda se otvorite Rusiji i trgujte s njom, omogućite ulaganje, budite vjerni svojim načelima. Ja sam u 11. mjestu 2014. otišao u Minsk. Tamo sam došao s nekim predrasudama koje nisu išle na, bile naklonjene režimu, ali sam bio dosta e, iznenađen. Neću reći da je tamo poput Švicarske, što ne bilo ozbiljno, ali to je zemlja koja proživljava transformacije gospodarske prirode i druge. Oni stvaraju e, uz e, niske porezne namete zone za ulaganje, pokazuju sa Ukrajinom da mogu imati suprotno mišljenje Ruskom, tako da mislim da trenutna politika sankcija i zatvaranja da je, nije nimalo pragmatična i da je kontraproduktivna. A kada se tiče ovom argumentu o iskrenosti ili neiskrenosti gospodina Lukašenka, pa dajmo kolegi budimo ozbiljni, da li naše vlade e, poštuju načelo iskrenosti? Ne, naravno da ne. One slijede e, princip interesa i ne znam zašto onda tom e, čelniku e, to prigovaramo jer on nije ništa manje iskren od drugih. Dakle, Prema ovoj logici, Europska unija ima odnose sa zemljama iz Srednje, Centralne Azije, čiji režimi nisu ništa otvoreniji od režima u Bjelarusu, tako da mi nije jasno zašto e, je Europska unija i dalje toliko grčevito drži do tog zatvaranja i sankcija glede Bjelarusa. Ponavljam da nisam, e, da ne manjka senzibiliteta za pitanje ljudskih prava, E, bio sam u kontakt s velikim brojem nevladnih organizacija, no želim ipak reći da ako želimo ostvariti cilje koji su naši, a to je otvaranje i pristupanje određenih zemalja, onda sigurno nećemo jačanjem sankcija i izolacijom to ostvariti. Hvala gospodine Štetine, imate riječ. za slovo, pane predsjedajci. Pane Stefanovići. Predsjedniče, hvala lijepa, gospodine Stefanović. Dobrodošli u Europski parlament. Vrlo me raduje da ste s nama danas ovdje, čak i u kontekstu činjenice da smo već duže vremena surađivali u Češkoj. se zabývali především svobodou eh, tisku a svobodou informací v a to velmi kriticky. E, mám smutné zkušenosti. Često se bavimo pitanjem slobode medija i slobode tiska u Češkoj. E, imali smo jedan tehnički problem s Možete li nastaviti sada? Je li u redu sada? Možete nastaviti. Počet ću iz početka. osobno moja iskustva su bila sljedeća. Naime, sa tadašnjim e, češkim ministrom vanjskih poslova Švarcenbergom e, sam želio posjetiti Bjelarus, no međutim nisu me pustili u državu. A ovo što se sada događa tijekom izborne kampanje, i to je prilično zorno nam opisano, to što su politički zatvorenici oslobođeni, to je čisti politički trik. To se i radi u ovakvim situacijama, no ja bih eh, vam eh, želio ukazati na činjenicu da moramo pričekati prave rezultate izbora i onda ćemo vidjeti što će se dogoditi sa sankcijama i kako će se razvijati odnos između Europske unije i Bjelarusa. I sada imam pitanje za gospodina Stefanovića. Kakva je situacija trenutno sa oporbom? E, je li oporba prisutna u središnjim medijima? Je li se tu nešto poboljšalo ili ne? Hvala lijepa što ste došli. Čast nam je da možemo danas razgovarati s vama. Dolazim iz istočne Njemačke Dakle, i sam osobno razumijem što to znači živjeti u diktaturi. Imam neka precizna pitanja za vas. E, mi smo pobratimljeni sa jednim gradom u Bjelarusu i da li vi podržavate razmjenu gledišta između civilnih društava na razini gradova. Možda bi to moglo biti od pomoći u razvoju zemlje. Osim toga, me zanima postoji li neka interakcija, odnosno ono što se godilo u Ukrajini, e, mislite li da bi se moglo ponoviti u Bjelarusu? Postoje takva strahovanja da li aktivisti iz Ukrajine komuniciraju sa aktivistima u Bjelarusu? I posljednje, kakva je situacija sa potporom iz drugih zemalja? Što vi mislite, koja zemlja najviše podržava vaše djelovanje i institucije Europske unije? Što očekujete od Europskog parlamenta u smislu ovih malih koraka tijekom sljedećih godina? Hvala. Gospodin Tanok. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam bio u Bjelarusu prije 15. godina, nakon što sam bio izabran u ovaj parlament i moram reći, nažalost, nije se baš mnogo toga izmijenilo. Stalno čujem taj e, iste rečenice. Europska unija je primijenila različite strategije, uključivala se e, u suradnju, isključivala iz iz suradnje e, primjenjivala je također politiku mrkve i štapa. Stvarno možemo usporediti sve to sa Kubom. No, moje pravo pitanje je sada na koji način odnosi Europske unije napreduju sa autoritativnim režimom u Kazahstanu u smislu pripajanja Krima i invazije Rusije Ukrajina se zapravo počela usmjeravati prema zapadu i tada je došlo do ruske agresije u Ukrajini. To pa mi zanima kako se situacija odvija i tada tamo. U svakom slučaju kada sam ja bio u Bjelarusu, postojao je službeni projekt spajanja Rusije i Bjelarusa, no nije ostvarena niti ekonomska, niti monetarna unija sa Moskvom, Ja sam od uvijek tvrdio da Lukašenko neće primati naredbe od Putina, a Putin je smatrao da Zapravo, e, Bjelarus bi trebala biti jedna od dodatnih oblasti unutar Rusije i stoga taj projekt nije uspio. I sada me zanima da li postoji neki ekvivalent u današnje vrijeme tome, jer čini mi se da postoji mnogo fiktivnih projekata koje uspostavljaju autoritativni režimi kao e, alternative za zemlje poput Ukrajine i Armenije. Armenija se također sve više uključuje u istočno partnerstvo i e, približava se pregovorima sa o pridruživanju e, Europskoj uniji. Također što mislite o demokraciji i ljudskim pravima, jer naravno to je se važno u jednom e, autoritativnom režimu. Senjor Nidelson. Hvala, govorit ću švedske. Švedska je e, jedna od zemalja koja je zastupljena u tom e, izaslanstvu. Ove sam godine u Stokholmu u centru Olafu e, Palme susreo predstavnike građanskog društva iz Belarusa. Međutim, ti su ljudi frustrirani. Frustrirani su zato što je Europska unija tako oprezna, ona ne osuđuje kršenje ljudskih prava na jasan način. Osobno mislim da smo donijeli dobru rezoluciju na plenarnom zasjedanju. Rezolucija je, kao što kažem, dobra i vrlo uravnotežena. Moramo pokušati ostvariti dijalog, to je dobro. Međutim, moramo imati na umu i ono što se događa kasnije. Trebamo imati viziju. Moramo reći kroz kojih etapa treba proći. Međutim, što ako se ništa ne promijeni na bolje? Kojim instrumentima raspolažemo u odnosu na Bjelorusiju? Vi ste ih nabrojali, ali trebali bismo ih biti spremni i prihvatiti. Hvala. Gospodin Jelik. E, utjecaj i promjena u Bjelarusu je prihvatljiv i razborit, ali samo pod jednim uvjetom, da te promjene se uistinu i provedu. Inače sve to nema smisla. Predsjednički izbori su jedna posebna situacija i promatrači se slažu da Lukašenko uživa potporu jednog velikog dijela društva i građana Bjelarusa i zato mislim da se ne bismo smjeli koncentrirati na rezultate izbora, već na sam postupak, proces, na mogućnost utjecaja na društvo. Moramo ohrabriti građane Bjelarusa. Ne možemo očekivati da iznenada tamo se pojavi ravnopravnost, jednakost, ali e, ljudi moraju biti zastupljeni u medijima i taj proces moramo pratiti. I zapravo već sada se znaju rezultati izbora, tako da nisu, nije to presudno, ali proces prije izbora, tijekom e, predizborne kampanje, to je ono što je važno i to moramo pomno pratiti. U Bjelarusu postoji neka vrsta jednostranačke diktature. To je režim koji je izgrađen na strukturama iz doba Sovjetskog saveza koje se još više učvršćuju. To je nešto poput djelovanja sovjetske promičbe, propagande danas. To je zapravo jedna kriza kulture To je nešto što možemo usporediti sa ekstremističkim pokretima, a ono što se događa u Bjelarusu, učvršćivanje, okoštavanje tih struktura Sovjetskog saveza su vidljive. E, Max, en, Max Lenin, oni su prisutni posvuda i mi to ne možemo izmijeniti od danas do sutra, ali možemo sve to dokumentirati, komentirati i zahvaljujem svim kolegama koji su tijekom naše posjete, uključujući i zamjenika izborno, predsjednika izbornog povjerenstva, oni su dakle rekli da e, mi svi očekujemo da predizborna kampanja se onako kako treba. On je pritom e, to govorio pred ispred Lenjinovog spomenika. Također vrlo važno je pitanje različitih kultura. Ako nešto moramo kritizirati, moramo uzeti u obzir i preporod na nacionalnoj razini. Bjelaruski jezik je vrlo važan, postoje privatne škole i to je nešto što je pozitivno i to bismo trebali komentirati. ne bismo smjeli razgovarati samo o abstrakcijama, već kulturni preporod na nacionalnoj razini je nešto što moramo pozdraviti. Također pitanje nacionalnih manjina, to je nešto što je vrlo važno. Ako želimo aktivirati revolucionarne procese, onda moramo pratiti jesu li te promjene jednokratne ili trajne. moramo ukazivati na mnoge elemente koji su za nas važni. Ako možemo ustvrditi određene promjene koje su prema našem mišljenju pozitivne, tada to moramo naglasiti. U oči sljedećih predsjedničkih izbora pitanje oporba je vrlo važno. Oporba se mora moći slobodno izražavati i kretati e, to je društvo koje je proizašlo iz Sovjetskog saveza i bez velikih promjena nikada tamo neće doći do slobode, a to je za taj dio svijeta vrlo važno. Hvala. Ovim e, smo završili pitanja, pa ćemo saslušati naše goste. Svaki od vas ima po pet minuta na raspolaganju, a onda će se moći dodatno intervenirati. Hvala lijepa. Neki od govornika rekli su da se promjene vide, da ih oni uočavaju. Čak i neke koje su daleko sežne, te koje treba podstaći. Činjenica jest da u Bjelorusiji promjena nema. To je vrlo, vrlo jasno. petoro ljudi je oslobođeno, međutim oni nisu postali slobodni građani. Mislim da e- Europski parlament koji stoji za ove divne rezolucije ili pak europske institucije e, ne bi smjeli se e, udalečiti od te dobre rezolucije E, e, Europskog parlamenta. Trebali bi tražiti da te osobe koje su oslobođene, da im se izbriše kazneni dosije i e, da mogu sudjelovati u političkom životu. A bivši predsjednički kandidat je i dalje u kućnom pritvoru. Jedan drugi predsjednički kandidat E, koji je e, bio osuđen iz istih razloga se vratio ponovno u zemlju i odmah je završio u zatvoru. Ovo je sada peta epizoda jedne sapunice. Po peti puta ista stvar se događa prije izbora. E, I e, uvijek se dogodio apsolutno isti scenario. Predsjednik je prije izbora pustio neke ljude na slobodu i onda se sve vratilo na staro. Prema tome mislim da treba pričekati prije nego li se kaže da je situacija pozitivna i e, u ovoj situaciji predsjedničkih izbora gdje je predsjednik tako jedan od velikih velikih, odnosno glavnih kandidata. Ja se dovoljno sjećam Kube, dovoljno sam star e, i sjećam se Rumunjske koja nije sudjelovala u e, gušenju Praškog proljeća s drugim zemljama Varšavskog pakta. Iz tog razloga su zapadne sile jednostavno rekle kako je e, Rumunjska zaslužila pohvale e, zbog tak, svoje neovisnosti. I e, ima takvih primjera u povijesti i dalje, jer kao i DDR koji se zapravo pretvorio u najgoru staljinističku diktaturu, osim možda Albanije a situacija u Rumunskoj završila se na krvavi način e, kao što znate. I još jedna stvar o samim izborima. E, gospođa Jermošina koja je sve e, moguća šefice glavnog izbornog povjerenstva u kojem se kaže da je manje od pola posto osoba koje nadziru izbore iz redova oporbe. Ona je također naredila da na e, državnoj televiziji, a u toj zemlji usput rečeno postoje samo državni mediji, dakle da u državnim medijima neće biti e, rasprava odnosno e, debata s predsjednikom, njega će eventualno zastupati neki zamjenici. Dok preostalo četiri kandidata trebaju ući u raspravu pred televizijom po dvoje. Zašto? Zato što bi moglo biti ponižavajuće za predsjednike da raspravlja s ljudima koji nisu zaposleni. A osim toga to bi značilo da bi svi kandidati, sva četiri kandidata mogla raspravljati za istim stolom, pa tako čak i e, u četvero napasti predsjednika, što ne bi bilo fair. E, predsjednik Lukašenko je dobio prve izbore i rekao da je to, su to bili slobodni izbori da to nije bila nastavak Sovjetskog saveza, da je to demokracija bila u to vrijeme. Međutim, što se tiče ljudskih prava, na kraju se ta zemlja vratila ponovno na situaciju iz sovjetskog doba. Drugim riječima, ako želite pomoći građansko društvo i te junačke ljude koji se opiru sustavu e, E, utjerivanja straha i bore se za ljudska prava, ako im zaista želite pomoći, mislim da trebate e, vaše zahtjeve e, formulirati tako da tražite neke upipljive rezultate gdje će se vidjeti dakle stvarni rezultati a ne samo neke mali ustupci oslobađanja ljudi koji su već davno E, trebali biti oslobođeni. Hvala puno, a sada riječ ima gospodin Stefanović. Hvala lijepo. Pokušat ću najprije odgovoriti na pitanja koja ste mi postavili. pokušao sam ih svi zapisati. Prvo pitanje odnosi se na slobodu vjeroispovijesti. Moram reći da u Belarusu postoji zakon o vjeroispovijesti. Postoje tradicionalne religije i netradicionalne religije, a e, glavne vjeroispovijesti su Ruska kao pravoslavlje, katoličanstvo, e, judaizam i e, luteranci sve ostale religije ne smatraju se tradicionalnima u e, toj zemlji. Prije nekoliko godina ljudi tih e, vjeroispovijesti su proganjani. U posljednjih nekoliko godina više nema toliko progona protiv e, tih osoba. Međutim, u nekim su slučajeva ljudi završili u zatvor jer u zatvoru jer su pripadali ne tradicionalnim e, vjeroispovijestima. Nova protestantska vjera e, se javila, a također i jedan ogranak ruske pravoslavne crkve, također koji je dio e, ruskog patrijarhata. Što se tiče obećanja što ih je Luhašenko dao narodu, on obećava mir i stabilnost. To je najveći dio njegovog programa koje građani podržavaju, naročito u odnosu na situaciju u Ukrajini. Lukašenko u svojim izjavama naglašava važnost neovisnosti, on e, naglašava da Bjelorusi grade vlastitu nezavisnu državu, da e, to moraju dokazati, da moraju raditi na tome da zemlja ostvari gospodarski rast. Te da se, e, ako se osvrnemo na ono što je Lukašenko rekao kada je došao na vlast i ono što govori sada, to su dvije različite stvari što se pak tiče obećanja, ne daje nikakva posebna obećanja. 2010. godine obećavao je građanima da će zarađivati 1000 dolara mjesečno. Sada to više ne čini. Uglavnom se poigrava mirom i stabilnošću. Uzima u obzir situaciju u Ukrajini koja postaje sve važnija. Neki ljudi vjeruju da demokracija vodi posljedicama kakvima smo svjedoci u Ukrajini. Njegova opozicija, odnosno pristup oporbe medijima je nepostojeći. Elektronski su mediji u rukama države, pravog pluralizma nema. Nema slobode govora, a Lukačenko ne namjerava sudjelovati ni u kakvim debatama. Jer svakoga dana televizijski e, programi emitiraju emisije o tome što on radi. Prema tome nema potrebe da sudjeluje u debati prilikom predizborne kamanje. Ideja gradova prijatelja je nešto što mogu samo podržati. Ja se zalažem za to da se među ljudima stvore veze i da kontakti postoje. Nadam se da situacija neće postati ona koju smo znali u Sovjetskoj Rusiji, kada bi jedini ljudi koji su putovali u inozemstvo bili samo vrlo visoki dužnosnici. Bratimljenje gradova bilo bi dobro kada bi u tome sudjelovali predstavnici građanskog društva, djeca, mladi. U tom slučaju to bi bilo vrlo korisno. Želim se u tom smislu zahvaliti njemačkim zastupnicima koji su nam uvijek pomagali, naročito nakon Černobila, koji su također organizirali i e, program gdje su bjeloruska djeca otišla u nekoliko europskih e, država kako bi tamo mogla e, se bolje hraniti i jesti dovoljno vitamina. poče, nakon ruske agresije na Ukrajinu sankcije, su sankcije. Mislim da je tu Rusija izgubila interes. Rusija e, više e, nije zainteresirana da bude donator jer i Rusija ima ekonomske probleme. Kada počnu ti takozvani gospodarski ratovi i kada se ljudima zabrani da kupuju mlijeko iz određene zemlje ili pak kada određeni proizvodi više se ne mogu prodavati na ruskom tržištu. Primjerice, E, školjke i e, više ne mogu ići na ta tržišta. Mi smo uvijek smatrali da je Euroazijska unija više političke nego li ekonomske prirode. Njen cilj bio je da Rusija samo više kontrolira e, post sovjetske države. A odluke što ih je Rusija donijela o razmještanju zrakoplovnih baza u e, Belarusu je nešto na što ne znamo kako će Europska vlada reagirati. Gospodin Lukašenko zapravo tu ima e, mora donijeti tešku odluku. U Belorusiji se teško može govoriti o izborima koji bi doveli do promjene na vlasti i koji bi, ma bi se omogućilo da narod nešto izmjeni. Građani na to gledaju kao na administrativni postupak, a kao što je rekla šefica izbornog povjerenstva, njoj uopće nije važan rezultat izbora, već da se na izbore aktivno izađe. Što se rezultata tiče, predsjednik izbornog povjerenstva je rekao, izbore možemo usporediti običnim životom. Znamo točno što je kraj života. Prema tome mi točno znamo kako će izgledati rezultat izbora. Evo, gospodin E, jedna stvar vezana za rezoluciju što je Europski parlament donio prošlog tjedna gdje se kaže značajno poboljšanje slobode govora i slobode medija, poštivanje političkih prava običnih građana i političkih aktivista na jednak način, te poštivanje pravne države i temeljnih prava predstavljaju preduvjete za bolje odnose između Europske unije i Bjelorusije. Mislim da se to nije moglo reći na bolji način. Hvala lijepa. E, gospodine Vigan, evo, dobit ćete dvije minute da možete odgovoriti na ovo. Jedino što bih ja htio reći je da je kad gospodin Haračić rekao da nema promjena u Bjelorusiji, a gospodin e, Stefanović da ima da ih ima nešto. Zapravo pitanje koje mi želimo imati, želimo li se mi E, imati više kontakata s tom zemljom kako bi došlo do više promjena i kako bismo doveli tu zemlju u kontakte s Europom ili pak želimo da ta zemlja bude izolirana. To je zapravo politička odluka koju moramo donijeti. Slažem se s drugim primjedbama koje su načinjene. Naravno je da ne možemo e, dati Lukašenku e, odriješene ruke ali ipak ne smijemo zanemariti činjenicu da su politički zatvorenici pušteni na slobodu. Ja sam od 2011. godine bio u kontaktu s obiteljima političkih zatvorenika i zaista vam vjerujem da vas uvjeravam da je za sve njih zaista to velika razlika je je li član obitelji u zatvoru ili nije. Europska unija mora i dalje utjecati na situaciju ne samo na naše odnose s Belorusijom, već i e, na situaciju u toj zemlji. Pomno ćemo pratiti kako će gledati e, izbori i isto tako ćemo se potruditi da dođe do novih pomaka u toj zemlji. Hvala. Hvala gospodinu Viganu i našim gostima. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je lanka ja также со своей стороны, da хотел bi поблагодарить всех vas e, потому что в том, što были освобождены te люди, действительно есть в том числе i ваш. Puštanje e, političkih zatvorenika također je nešto što ste vi učinili, a činjenica da su se dakle, obitelji mogli sastati s političkim zatvorenicima također je veliko postignuće. Hvala. Please silent. Empezamos con el siguiente punto del... Nastavljamo sljedećom točkom dnevnog reda. Tu se, kao što radi o parlamentarnim izborima u Šrilanki. Molim vas za mir. Dakle, izbori su održani 17. kolovoza ove godine u Šrilanki. Imali smo promatračku misiju Europske unije koji je vodio Kristijan Preda i Europski parlament poslao je izaslanstvo od šest e, članova koje je vodio gospodin Jasio Korao. Prema prvom izvješću ove promotričke misije Europskog, e, Europske, unije rečeno nam je da su izbori dobro protekli, da su e, glasači imali pravi izbor iz čitog niza stranaka i prema E, izvješću, izvješćima. To su bili među najmirnijim izborima do sada. A sad nam može najbolje o tome govoriti Dan Preda koji je bio šef misije. Najpša hvala predsjedniče. Dakle, kao što ste to rekli, vodio sam promatračku misiju Europske unije za parlamentarne izbore koji su podržani 17. kolovoza u Šilanki. Tim stručnjaka koji sam vodio broja sve ukupno 85 osoba. Tu su i kratkoročni promatrači, kako ih se zove u žargonu misija a to su bili naši kolege iz Europskog parlamenta, tu je bilo šest osoba, šest zastupnika, koje vodi gospodin Korao, koji je tu među nama, a, a ostali su bili stručnjaci iz svih e, država članica Europske unije, a isto tako iz Norveške i Švicarske. Dakle, tu se radi o ekipi koja je obuhvaćao sve zemlje članice Europske unije. I ovi izbori nastupili su nakon jednog važnog e, trenutka do kojeg je došlo u siječnju kada je predsjednik Rađa Paksa poražen na izborima a porazio ga je Sirisena, jedan od njegovih e, suradnika koji dakle izborio se za najvišu dužnost u državi i postavio je privremenu vladu i izvorno je govorio dakle da će što je prije moguće organizirati dakle u stotinu dana e, organizirati izbore, privremene izbore. Dakle, to nije bilo moguće po ustavu nije bilo moguće, ali je organizirano 17. kolovoza i to je jako dobro organizirano, dakle moram reći da to se bilo jako dobro. Bio sam tu, e, nije se moglo organizirati izborno povjerenstvo od više članova, ali u svakom slučaju su imali jako kompetentno osoblje. Ja sam imao mogućnost vidjeti kako funkcionira ta izborna uprava i čitava mašinerija koja je bila u potpunosti objektivna i kompetentna koja je uspjela organizirati čitavu logistiku i organiziranje tih izbora. Tijekom eh, predizborne kampanje došlo je do, nažalost, eh, dosta nasilnih incidenata, no to se nije zahuktalo, to su bili izolirani slučajevi a što je najvažnije, na dan izbora nije došlo do većih e, incidenata, niti nasilja, dakle raspoloženje je bilo dobro i izbor glasača odnosno glasači su se mogli slobodno izjasniti. Nismo dakle imali nikakvih prigovora u svoj preliminarnom e, svojoj preliminarnoj izjavi. Moram reći da su rezultati izbora bili donekle predvidljivi. Dakle, United National Party je stranka koja se izborila za 46% e, glasova, a United Nations Freedom Alliance je osvojila 42%, no imajući na umu e, glasački izborni sustav u Šrilanki. Ovo predstavlja veliku izbornu pobjedu UNP-a koji je bio u vladi predstavljen i to predsjednikom vlade. Dakle, to je donekle bila potvrda izbora predsjednika Sirisene koji je prije nekoliko mjeseci ranije odlučio imenovati predstavnika UNP-a na mjesto predsjednika vlade. Dakle, to su jednostavno potvrdili glasači izborima. I želim reći da je to glasanje pravo jamstvo stabilnosti u zemlji, jer s obzirom na jako poseban kontekst u kojem je Šrilanka i imajući na umu neke neka pravila koja su do posebna, dakle tu je predsjednik države, istovremeno je predsjednik stranke koja predstavlja jezgro e, UNPA stranke, a vladu, predsjednik vlade bio je predsjednik e, UNPA. Dakle, imali smo dva čelnika tih dviju glavnih stranaka i oni su partneri, dakle jedan je predsjednik države, drugi je predsjednik vlade i zajedno upravljaju zemljom i to je svojevrsno jamstvo sigurnosti za tu zemlju koja je bila suočena s dugim nizom godina nestabilnosti, granskog rata, za kojim smo svi žalili. Što se tiče pojedinosti, treba reći da je zakonodavstvo ugrubo tako da imamo mm, da se međunarodne norme. Jedna osobita stvar e, je ta da E, se prikupljanje, odnosno financiranje predizborne kampanje nije nešto što je uređeno u okvirenom pravilima i tu postoje neke ogromne sume koje, kojima se o kojima se govorilo, neki kandidati su govorili da su potrošili iznose poput 500 tisuća eura za svoju predizbornu kampanju i neki promatrači su e, sreli neke e, kandidate koji su potrošili više od 2 milijuna eura za svoju kampanju, dakle to je stvarno e, ogroman iznos i e, ekscesivno za takvu kampanju. Ono što je također zanimljivo jest da su postojale i određene restrikcije glede oglašavanja na javnim mjestima. To je donekle restriktivna mjera spram prethodne prakse u Šrilanki, jer je sav javni prostor bio apsolutno e, zaposjednut e, plakatima, kampanjom. Dakle, sad je to sve jako ograničeno. Vidilo se da te kampanje da su donekle oskudne. No, u svakom slučaju, građanstvo, javnost su u potpunosti shvatili poruku Za neke promatrače su to bile iznenađujuće situacije, no u svakom slučaju e, ono što je najveće iznenađenje jeste da kandidat nije mogao ići od vrata do vrata. Dakle, kandidat, niti, niti kandidat, niti kandidat, niti članovi njihovih obitelji nisu mogli biti u izravnom kontaktu sa e, glasačima. Dakle, to je veliko iznenađenje za neke iz, određenih iz nekih država članica, jer e, postoji zemalja članica Europske unije u kojima je običaj da se ide od vrata do vrata, no svaka zemlja ima pravo na svoja pravila. Naravno, govorili smo i o potrebi da postoji postoje, dakle, postoje određena pravila glede e, financiranja kampanje jer e, postoji opasnost da dođe do apsolutne neravnoteženosti u tom izbornom natjecanju. No, zamijetili smo jednu važnu stvar koja je bila važna za našu misiju, promatračku misiju, to je dakle sudjelovanje žena. Tu su rezultati jako skromni, dakle bilo je samo 13 žena koje su izabrane kao zastupnice u parlamentu koji broji 225 zastupnika. Dakle, jako slab broj žena. A u prethodnim sazima u toj zemlji i situacija bila drugačija. Dakle, mislim da je 50-60 godinama prošlog stoljeća Šrilanka je bila uzor e, u tom polju, a sada imamo samo 13 od 250 nešto zastupnika koji su zastupnice. No, eto, Šrilanka je potpuno svjesna toga, tako da smo imali zanimljive razgovore o tome. U globalu to je ono najvažnije, dakle to su izbori koji su bili jako dobro organizirani, nije bilo nekih eh, posebnih incidenata, što je dosta rijetko, jer najčešće kad se ide negdje ima puno logističkih problema, puno problema oko naše vođene rasprave. U ovom slučaju situacija je bila dosta dobro organizirana i vođena, bili smo jako sretni što nas je Šrilanka pozvala, jer na prethodnim izborima to nije bilo baš moguće. Bili su jako sprostavljeni ideji dolaska e, promatračke misije Europske unije, to je za nas bio jak signal što su nas pozvali i za Europsku uniju je to bilo dakle, važno što su ti izbori dobro održani, to je jako pozitivna stvar i to je temelj za važnu buduću suradnju. Tim prije što treba reći da tijekom zadnjih godina došlo do nevjerojatne kineske ofenzive u, na Šilanku. Dakle, treba znati da ćemo u buduće imati odnosno činjenica što ćemo imati puno više odnosa sa Šrilankom u budućnosti je jako pozitivna stvar i želim čestitati vlastima Šrilanke na obavljenom poslu. Ja ću tamo vratiti 15. listopada kako bi predstavio konšu verziju izvješća. Da iznesem e, preporuke koje se inače daju za izbore i kao što je to, kao što to stoji u metodologiji e, Europske unije imat ćemo kontakte sa nevladnim organizacijama, stiskom, medijima. No, kao što sam to već rekao, zaključit će biti u svakom slučaju jako pozitivno. hvala. Preda, por su hvala gospodine Preda, hvala na vašem radu i na informacijama. A sada gospodin Ignacio Korao, kao što rekoh, i on je vodio e, izaslanstvo šest članova zastupnika Europskog parlamenta. Izvolite. Evo, da ću samo par riječi na ovo što sam gospodin Preda rekao. Dakle, želim reći da je e, to bilo jako dobro što je glavni promatrač e, zastupnika Europskog parlamenta. Kada Gospodine Koral, Imate riječ, dakle, imam vas, izvolite. Da, hoću reći da je bila dobra suradnja sa kratkoročnim i takozvanim dugoročnim eh, promatračima. Ja sam vodio kratkoročne promatrače, imao smo jako dobru suradnju sa eh, poslovnicima u Šelanki. Želim potvrditi ono što je rekao gospodin Preda. Izbori su održani u jako mirnom okruženju i primijetili smo da su ljudi sa zadvojstvom izašli na izbore. Primijetili smo također da su izbori jako dobro organizirani i u skladu s međunarodnim standardima. Kristian Preda rekao je da je bio mali broj žena kandidatkinja i još manje ih je izabrano, to smo primijetili. Još jedna stvar koju smo primijetili, previše e, je ovlasti u svojim rukama imalo izborno povjerenstvo. Dakle, to je nešto smo spomenuli u svojoj izjavi, novim, novom e, u svom izvješću upućenom novom sazivu parlamenta. Dakle, to je jedna stvar e, koju smo primijetili da bi se mogla izmijeniti. Mimo toga sve je bilo dosta mirno, i ispravno, dakle imamo pozitivne dojmove e, mi kao kratkoročni promatrači. Naša hvala. Gospodin Van Norden imate riječ. hvala predsjedniče. Evo ja govorim e, kao predsjednik prijatelja Šrilanke u Europskom parlamentu. Jako mi je drago i nisam iznenađen što e, ste primijetili dobre e, izborne rezultate. Mislim da je to potvrda o jakoj demokraciji, dakle, e, koja je došla u želanku nakon poraza terorizma i nadam se da će sada biti riješeni svi problemi koji su pristekli iz statusa GSP+. plus. Tu ima nekih stvari koje se tiču sporazuma o ribarstvu, no sve to su stvari koje se mogu dosta brzo riješiti. Imam nekoliko pitanja. Pitam se da li je bilo ikakvih razlika e, primjećenih od strane raznih skupina unutar e, dakle izbornog e, izbornih promatra među promatračima, dakle jedna, jedna skupina išla na sjever, druga na jug i tako dalje. Dakle, htio bih znati da li ste primijetili drugačije stvari, ovisno o regiji gdje ste bili i da li je bila neka dominantna tema e, tijekom kampanje. Gospodin Zeller, imate riječ? Mogu tek djelomice odgovoriti na ovo pitanje. Naime, ja sam bio raspoređen u području Jasme na sjeveru, jednom, na jednom izoliranom otoku. Do 2012. godine na tom području još uvijek bila vojska i tamo se vrlo jasno još uvijek vide posljedice građanskog rata. Dvije trećine građevina su uništene. Također infrastruktura nije u dobrom stanju, kao što je to slučaj u ostatku zemlje. E, izbori su bili mirni, čak i na sjeveru. E, pribojavali smo se na početku hoće li doći do nemira, to se nije dogodilo. E, udio ljudi koji su glasovali je bio nešto manji nego u ostatku zemlje. Većinu mjesta u parlamentu je dobila alijanca Tamila, jer to je dio zemlje u kojem živi tamilska manjina Možda bi trebao još dodati, obzirom da ima mnogo tamila koji se nisu mogli vratiti u e, na taj otok, oni su bili isključeni iz izbora. Dakle, samo oni koji su u tom trenutku bili u lanci su mogli glasovati, a drugi ne. U našem gledištu smo napisali da e, nacionalni proces pomirbe između različitih etničkih skupina u zemlji trebao biti jedan od prioriteta sadašnjeg parlamenta. Hvala gospodine Preda, možete odgovoriti na pitanje. Hvala na reakcijama. Brzo ću odgovoriti gospodinu Van Ordenu. Što se tiče razlika između e, timova, trebate znati da e, smo kao promatrači pokrili sve distrikte, sve regije, dakle, e, dugoročni promatrači su bili tu nekoliko tjedana, mogli su se kretati iz jednih u druge distrikte tijekom tog razdoblja. E, nisu uočene stvarne razlike. Želim vam navesti samo jedan broj koji se tiče samog dana izbora, 97% e, glasačkih mjesta e, na kojima su bili promatrači, smatrano je da se dobro da su izbori dobro održani e, jedino se negdje može poslije, mogao postaviti pitanje razmijevanja određenog jezika, određenog kraja, ali to su minimalni problemi, marginalni. E, ako želite, evo, eventualno jedin incident koji bih mogao navesti, to je dva, tri dana prije e, samih izbora. Objavljen je jedan pravilnik e, i od, dakle izborno povjerenstvo objavilo jedno pravilo prema kojima je zabranjeno diplomatima da ulaze u e, izborna mjesta i nakon objašnjenja diplomati kao i drugdje tijekom e, promatračkih izbornih misija su mogli ući na izborna mjesta. Dakle, mjesto to je dakle jedini veliki problem koji smo imali, dakle, samo se trebalo razgovarati o na temu tog malog incidenta koji je odmah bio i riješen. Dakle, nije bilo nikakvih većih razlika. Manje, manje je bio odaziv na sjeveru zemlje, no svi su znali da stranka te nada je tamo dominantna, dominirajuća, tako da nije bilo nikakvih zabluda s tim vezi. U ostalom, sreli smo šefa te stranke te Na početku boravka sam otišao na sjever odmah po pokretanju izborne promatračke misije, samo da stavim do znanja da smo mi tu prisutni. mediji su na dosta impresivan način popratili naše aktivnosti i na sjeveru zemlje. Zatim, kada je riječ o velikoj raspravi, pa politički gledano, e, velika, velika, veliko pitanje da li postoji još mjesto za džapak. Za rađapak su e, u toj zemlji ili ne? Odgovor je jasan bio, on je u potpunosti izoliran, predsjednik Sirisena sada je dominirajuća ličnost u svojoj stranci, ima jako dobru suradnju s predsjednikom vlade, tako da, kao što sam rekao to na samom početku, očekujemo da će biti dosta stabilna atmosfera u toj zemlji u narednim godinama, te smatram da je to jako dobra stvar za suradnju e, Europske unije s tom zemljom. Najviše hvala gospodine Preda. Evo, imam dva zahtjeva za Dakle, Šrilanka, da li na Šrilanki su se na samim glasačkim mjestima brojali glasački listići i e, oni su se zapravo selili u glavni ured za provođenje izbora. I moramo pritom uzeti u obzir da su Pri vrlo visokim temperaturama ljudi morali to raditi cijelu noć. E, to, se, to je bila situacija na jugu. Ono što sam vidio na sjeveru jeste da su e, samo policajci e, koji su govorili sengalski bili angažirani, a ne o policajci i stanovništvo koji tamo žive. A na jugu e, je bilo mnogo više policajaca. Samo jedan kratki komentar, dopustite. Tamili jesu većina na sjeveru, a većina Tamila dakle žive na jugu Šrilanke, te toga nema nikakvog razloga zašto Tamili koji živaju u inozemstvu se ne bi mogli e, vratiti u zemlju, naravno ako nisu bili uključeni u kakve e, teroristička dijela. E, I mi, ja mislim da bi Šrilanka trebala postati sigurna zemlja porijekla i ne bi više smjeli odabravati azil tražiteljima azila iz Šrilanke. Hvala vam lijepa na vašim e, kratkim komentarima. idemo na sljedeću temu, a to je situacija u, sredoze, u sredozemlju i potreba za holističkim cjelovitim pristupom EU-a migraciji. Održimo razmenu gledišta odbora ENVI i odbora LIBE o strateškom izvješću. Imamo 169 amandmana koji su podneseni na izvješće gospodina Dimitrisa e, Papadakisa, ali odlučeno je da će se usvajanje ovog izvješća odgoditi do sredine veljače. Drugim riječima i naše izvješće će biti e, također odgođeno do tada. Drugim riječima imamo vremena za kompromisne amandmane do tada. U četvrtak smo imali zajednički sastanak sa odborom Libe i predstavnicima parlamenta iz Jordana, Libije, Maroka, Tunisa i drugih mediteranskih zemalja. I također potpredsjednica Mogherini je bila tamo. Od država članica se tražilo da preuzmu odgovornost i slože se sa traženjem komisije da se podupre UN. E, prošli tjedan smo čuli zahtjev da se 120 tisuća tražitelja e, azila i izbjeglica premjesti iz Italije, Grčke i Mađarske. Parlament podržava obavezni sustav premještanja tih ljudi Sutra će se voditi još jedna rasprava o migracijskoj krizi. Izvanredno vijeće, neformalno vijeće. Gospodin e, Papadakis ima riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Nitko ne sumnja da migracijski tokovi i tokovi izbjeglica na Zapadnom Balkanu i u Sredozemlju su postali glavni prioritet Europske unije. To je e, pitanje od povijesnog značenja, kao što je predsjednik Juncker rekao u svom obraćanju parlamentu u Strasburu. Kada je ovo izvješće sastavljeno, e, to je bilo u srpnju, tada se mnogo toga promijenilo. Vidjeli smo mnoge tragične gubitke ljudskih života u razdoblju od tada na zemlju. Čak su i mnoga djeca poginula. U rujnu smo držali sastanak ministra za unutarnje poslove i pravosuđe i vidjeli smo koje su odluke donesene. Na primjer, koju odluku je donijela mađarska vlada koja je rasporedila vojnike na granici i dala im zeleno svjetlo da primijene gumene metke i bacaju suzavac na izbjeglice. Došlo je do suspenzije Dublinske konvencije u nekim državama članicama. Vidjeli smo što se događalo na austrijskoj granici u odnosu na Schengen. Sve ovo je sada dodatno problematizirano sa pitanjem od 120.000 osoba koje se moraju premjestiti iz Italije i Grčke pod predsjedanjem predsjednika Tuska će se održati izvanredno e, sastanak šefa države vlada nakon izvanrednog vijeća kako bi se e, ustrojio cjeloviti pristup migracijskoj problematici i kako bi se strukturirala vjerodostojna politika migracija Europske unije. Mislim da je to razlog zašto odbor Libe je ovako sporo izrađivao ovo izvješće. Jednostavno željeli su uključiti sva najnovija zbivanja i uzeti u obzir sastanak na vrhu i želi se također pripremiti za sastanak na vrhu koji će se držati u valeti u studenom. Ovo je vrlo kratko izvješće kao što vidite. Pokušao sam se usredotočiti na vanjsku dimenziju izbjegličke i krize i tu su najvažnije dvije točke. Značajni odgovor na migracijsku krizu baš na sredozemlju mora uključivati rješavanje e, glavnih problema, a to je nestabilnost, terorizam, ratovi, siromaštvo, progon, kršenje ljudskih prava, prirodne katastrofe, elementarne nepogode i drugo. Također, razvojna pomoć zemljama porijekla, i uključivanje Europske unije i međunarodne zajednice kako bi se umanjilo siromaštvo, poboljšalo blagostanje i stabilnost i zadržala sloboda, odnosno regionalna stabilnost i od presudne važnosti ako želimo riješiti korijenite uzroke, prave uzroke migracije. Naglasak se mora staviti na važniju i jaču ulogu koju bi trebala odigrati Europska unija u rješavanju ovih konflikata, posebice u Siriji i u Iraku. Želim zahvaliti kolegama koji su podnijeli 169 amandmana. Danas smo primili prijevod od što smo pogledali sve amandmane i čini mi se da većina amandmana je usklađena sa sadržajem izvješća, čak ga poboljšava. Naprimjer, kada se radi o ulozi e, UN e, UNAFORA, MED, postoje kolege koje skreću pozornost na operativne probleme i da postoji potreba za usklađenijim aktivnostima kako bi se suzbili krijumčari ljudi i trgovci ljudima. Tu moramo vidjeti što se događa. Moramo uzeti obzir da EU na Med sada stupa u drugi stadij svog djelovanja i e, Mare Nostrum i Poseidon su aktivnosti koje bismo također trebali nastaviti. E, Mislim da ćemo moći, zahvaljujući tim amandmanima, razmotriti sva ta pitanja detaljnije Plenković. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U ime izvjestitelja u sjeni gospodina Kefalovanisa, koji nije mogao danas biti s nama, želio bih reći nekoliko riječi iz u njegovo ime kao izvjestitelja u sceni, ali i u svoje osobno ime, uzimajući u obzir proliferaciju širenje ove migracijske izbjegličke krize u Europi. Najprije bih želio zahvaliti gospodinu Papadakisu na tome što je pripremio vrlo sveobuhvatno izvješće o situaciji na sredozemlju i potrebi o cjelovitom pristupu migracijama. Mi raspravljamo o ovom izvješću koje su izradile naše kolege iz odbora LIBE e, u svijetlu razvijanja krize. Ovo to je kriza bez presedana koja e, se zaoštrava iz dana u dan i predstavlja veliki teret za zemlje na sredozemlju, ali i također i za e, srednjoevropske i istočnoevropske zemlje kako bismo riješili ovu krizu potreba nam je cjeloviti europski pristup koji se temelji na solidarnosti i odgovornosti i u tom smislu sa gledišta odbora AFET moramo osigurati koherentnost između vanjske europske politike na području sigurnosti i unutarnjo sigurnosne politike Europske unije. To je vrlo važno. Vidjeli smo nacrt mišlja nacrt mišljenja odbora za proračun Naime, postoji proračunska dimenzija u svakom instrumentu koji je vezan za rješavanje ove krize i to moramo uzeti u obzir. Moramo jasno razlikovati one koji su legitimni tražitelji azila i oni koji su nezakoniti migranti, jer tu je vrlo jasno pitanje sigurnih i nesigurnih zemalja porijekla i ona se mora razlikovati. Naravno da moramo proći rješenje za ključne uzroke migracija i tu e, vanjska politika je vrlo važna, konflikti na Bliskom istoku, u Siriji, revizija naše politike susjedstva koja uzima u obzir istočno partnerstvo i krizu na sredozemlju bi trebala postati vrlo važan dio buduće sigurnosne i vanjske politike Europske unije tu, ta politika se elaborira i to, na, to bi se trebalo dalje činiti tijekom sljedećih 12 mjeseci. Sporazumi sa trećim zemljama bi trebali poticati kontrolu i smanjivanje migracijskih tokova, to je vrlo važno. To bi trebalo postati dijelom naše integracijske politike, posebice odnosu na zemlje iz, koje, iz kojih dolazi većina e, migranata izbjeglica Trebali smo također pojačati humanitarnu pomoć u pograničnim zemljama putem regionalnog premještanja i trebali smo podržavati e, programe koji idu u tom smjeru. Ključni element je i pronalaženje e, rješenja za aktivnosti ISIS-a u e, Iraku i Siriji. Sve to generira ove migracijske tokove. Ako upravljanje na strani Europske unije izbjeglicama i migrantima nije prihvatljivo. E, stanovništvo u toj regiji e, se može okrenuti protiv, e, može se okrenuti u smjeru njihovih ciljeva. Također moramo pojačati operacije na sredozemlju protiv krijumčara, ljudi i trgovaca ljudima jer oni najviše profitiraju na ovim ljudskim tragedijama i mi kao organizacija moramo pojačati aktivnosti koji su trenutno u tijeku na sredozemlju i kako ih možemo pojačati u budućnosti. Jedna napomena u moje osobno ime iz zemlje koja je u posljednjih šest dana primila više od 35.000 tisuća izbjeglica. Kada je granica između Srbije i Mađarske se zatvorila. Imamo nevjerojatni priljev izbjeglica. Sadašnja vlada je odlučila pružiti humanitarnu pomoć, no isto tako omogućiti izbjeglicama da nastave svoj put prema zapadnoj Europi. To je kuriozum, ali više od tih 35 tisuća ljudi, samo jedna osoba je podnijela zahtjev za zilom u Hrvatskoj. Samo jedna to je nešto što moramo razmotriti na razini EU-a i zato današnji sastanak ministara i sastanak na vrhu sutra bi trebali iznaći rješenje kako bismo zajednički mogli riješiti ovo pitanje ne samo u svijetlu e, protokola, već e, cijelog sustava azila u Europskoj uniji. Ono što vidim u medijima jest da postoji i velika komunikacijska kriza mislim da nismo baš uvijek bili na visini očekivanja koja su smjerena prema nama kao organizaciji. E, kolega Šokin je rekao neki dan na sastanku da izbjeglice su jako dobro povezane, jako dobro znaju gdje mogu nastaviti put, a gdje oni koji idu iza njih ne, ne mogu proći. To je poput jedne rijeke ljudi koja ima svoje posebne dinamike i ja sam smjer. Hvala, gospodin Tanok. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Naravno, moja zemlja vrlo mudro nikada nije pristala na zajedničku politiku azila i migracija i obzirom da je predosjećala da će se dogoditi ovakve situacije, ovo je i politička kriza i to dovedeno, dovedeno, dovedeno je u pitanje cijeli europski projekt. David Cameron je bio vrlo mudar kada je rekao da ćemo e, pružiti samo ograničeni broj osoba koje e, su filtrirane, provjerene i koje su e, u najranjivijem položaju i baš imaju status izbjeglica stavak četvrti je za nas apsolutno neprihvatljiv, za naš klub. Piše da bi EU trebala ustrojiti obvezujući sustav e, preseljenja sa e, godišnjim kvotama e, i to u cijeloj Europskoj uniji. U klubu EKR-a posebice kolege iz Istočne Europe smatraju da je to apsolutno kršenje njihovog nacionalnog suvereniteta kapaciteta, da im se nameće koga moraju preuzeti i to u brojkama građana koji nisu eh, sukladno njihovim eh, broju stanovnika. Tijekom četiri godine građanskog rata u Siriji vidimo da je došlo do ovog egzodusa. Mnogi dolaze iz sigurnih izbirličkih kampova u Siriji, Turskoj i Jordanu. Ljudi koji su tamo bili na sigurnom su odlučili da nemaju budućnosti i željeli su otići u Europu. No, se još jedno neophodno pitanje zašto eh, UNDP eh, tijekom ljeta više nisu osiguravali hranu i vodu u tim izbjegličkim kampovima. E, Znam da je možda zemlja dala 800 milijuna funti u bilateralnoj pomoći, a ukupna pomoć je uva još i viša. Dakle, e, nije nam jasno kako je moglo do toga doći. To su vrlo ozbiljna pitanja. Također, u našu knju dolaze tražitelji azila u ovim migracijskim tokovima putem e, zapadno-balkanske rute iz Albanije iz, e, dakle, sigurnih zemalja porijekla i to je absurdno. Od, jedini odgovor je da neke zemlje se moraju odrediti kao sigurne zemlje porijekla i ne bi smo smjeli odobravati građanima iz tih zemalja azil. Prioritet je pronaći mirotvorno rješenje u Siriji, moramo poraziti ISIS, e, ako čak moramo tolerirati e, ostanak Asada, moramo i to prihvatiti. E, to je vrlo, to je vrlo teško rješenje, je bolno rješenje, no nemam baš mnogo izbora trenutno, nego učiniti baš to. Moramo postaviti pitanje zašto arapske zemlje poput Saudijske Arabije, koje su vrlo bogate zemlje, nisu prihvatile niti jednu izbjeglicu iz Sirija. Imaju veliki teritorij, ako su to njihovi e, narodnjaci na neki način. E, to je pitanje koje na međunarodnoj razini se treba drugačije riješiti i još jednom naglašavam ono što sam rekao vezano uz četvrti stavak. Pa e, gospođa Sakarafa, hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju za mišljenje gospodinu Papadakisu na tome što je e, izradio ovo izvješće, jako smo da uspješno surađivali i također izvjestitelj u sjeni za GUE je dobro surađivao. Mi smo pokušali poboljšati tekst. Primamo na znanje da ono što je Europska unija e, čini zapravo ide u pogrešnom smjeru i e, sada to dolazi do izražaja. Plaćamo visoku cijenu e, stradalnika i poginulih Čini se kao da Europska unija postaje tvrđava postoji jasna potreba da se u praktičnom smislu e, iznađe rješenje za ovu humanitarnu katastrofu koja se događa. Vidimo da je došlo do zaoštravanja opozicije u mnogim državama članicama koje se opiru ovoj politici, pošto prava potreba za cjelovitim pristupom migracijama koji je usklađen sa načelima međunarodnog prava i pravilima koji se primjenjuju na pravo azila i također sa temeljnim vrijednostima. I mi moramo e, odati priznanje našoj povijesnoj odgovornosti i u Europi je bilo mnogo ljudi koji su bježali od rata i od humanitarnih katastrofa. I zapravo Europska unija je odigrala i svoju ulogu u destabilizaciji cijele regije zato moramo sada primijeniti cjeloviti pristup i moramo pronaći pravne kanale za migrante i izbjeglice te također e, akcije potraga i spašavanja života moraju e, biti intenzivirane kako ne bismo dopustili da e, migranti se utapaju u sredozemlju. Potreba nam je pristup koji se temelji na solidarnosti između država članica. Istodobno moramo uzeti u obzir e, ključne uzroke krize, a to su siromaštvo, nestabilnost e, i sustavno kršenje ljudskih prava. Uh, uh, Hvala predsjedniče. Govorit ću kratko i ja se zahvaljujem gospodinu Pakadakicu na njegovu izvješću. ne mogu reći da imam bilo kakve odgovore na ovo, ali koherentan pristup sigurno je dio rješenja. E, uvelike se slažem s onim što kaže gospodin Plenković, a to je da je koordinacija vanjskih politika država Europske unije nešto što je vrlo bitno i da to ima utjecaja u općenito u našoj policiji u svijetu i na tome treba raditi. Trebamo se također pozabaviti i pitanjem zašto toliko ljudi bježi e, i e, to je nešto gdje se treba razmotriti mogućnost održivog mira, naročito u Siriji sa stava kluba trebamo zaista vidjeti odnos između izbjeglica i migranata. E, izbjeglice su jedno, one bježe od teških situacija, a migranti su nešto drugo. Ja što je rekao gospodin Tanoke, jedni, treba znati koje su e, sigurne zemlje ali e, <clears throat> moj klub kao ja osobno zalažemo se za europski pristup, a e, neke države članice e, zaista se ponašaju sebično. Ja dolazim iz Ujedinjenog kraljevstva i moram reći da ja sam ja iz Škotske i da je škotsko čelništvo ono koje želi da se ovo rješava na razini Europske unije. To je problem za cijelu Europu i moramo biti solidarni. E, jedan od paragrafa što se tiče e, sjedišta je nešto kvota je nešto što je e, vrlo bitno i toga se trebamo držati jednom kad smo se odlučili za kvote. Inače, naši amandmani su tu kako bismo ojačali ovaj izvještaj i zaista smo tu kako bismo zajedno radili na ovom tako žurnom pitanju. Naravno, svima je jasno da se ovo neće riješiti u sljedećih pet godina i u sazivu ovog parlamenta. Europska je unija svjesna da je to dugoročan problem i da je europski projekt ovdje pod pritiskom kao nikada do sada. Hvala. Hvala. Zaista e, se moram zahvaliti kolegi Papadakisu koji je jako dobro e, odradio svoj dio posla. Međutim, problem je u tome da problem s izbjeglicama se razvija tako brzo, e, događaj se odvijaju tako brzo da je to puno brže nego što se mogu nuditi rješenja. Potrebno je zapravo donositi mjere svakodnevno. Ipak sada više znamo o tome tko su ti migranti i kakve su naše reakcije. Sasvim nam je jasno da se ne radi o homogenoj grupi ljudi, da se ne radi samo o siricima i iznad svega ne radi se samo o siromašnim ljudima. U Sloveniji svega je jedna trećina ljudi došla iz Sirije, to smo ustanovili kada smo ih registrirali. S druge strane, znamo da ne djelujemo na jedinstven način. Možda e, bismo zaista trebali svi djelovati na isti način, jer u protivnom ti će ljudi samo ići od zemlje do zemlje, od granice do granice. U nekima će ih se registrirati, drugima neće. Mislim da je od ključnog značaja da radimo zajedno. Želim zato da se načela i kriteriji jasno odrede kako e, ne bismo svaki, za svaki pojedini slučaj morali izmišljati nove kriterije i nove mjere. Asimetrično ponašanje vrlo je štetno i ne pridonosi našoj vjerodostojnosti. Pročitao sam sve amandmane. Zanimljivo je da se nismo usmjerili na pitanje sigurnosti. Svega dva amandmana se time bave. Hvala lijepa. Gotowujący w Dakle, čini se da zapravo E, održali smo nam jedan vrlo važan sastanak na odboru SEDE koji je bio vrlo proaktivan i čuli smo jednog generala koji nas izvješćuje o različitim misijama koje je vodila Europska unija. Gospodin Matej Popovski iz Vijeća nam je prenio mnoge informacije o vojnim operacijama E, EU NAFOR MEDA i mislim da bi to e, pitanje trebalo staviti u središtu naše rezolucije, jer informacije koje dolaze do nas uopće ne pokazuju da se radi o tome da se e, provelo ono što je u travnju doneseno na e, sastanku ministara i zato smo podnijeli ovoliko amandmana. Naime, ako istinu želimo utjecati na politike naših država članica, moramo se potruditi da ono što je e, zaključeno u Travlju se implementira. Drugim riječima, e, treća faza na Formeda mora stupiti na snagu, a to je u Travlju već bilo najavljeno od strane vijeća. E, potrebno je suzbiti krijumčare ljudi, to je prioritet. Samo takva aktivnost i takvo djelovanje može polučiti rezultate koji će ići u smjeru toga da više e, neće biti tako puno migranata i izbjeglica. E, mislim da bi ta rezolucija trebala biti praktične naravi i u tom smjeru trebamo razmišljati. Hvala. Hvala Gala. Hvala lijepa. Ja mislim da u ovom odboru, kao i općenito u Europskom parlamentu, postoji velika većina zastupnika koji želi da imamo pristup e, koji će biti jedinstven za Europsku uniju i koji se zalažu za humanitaran pristup. A što se tiče izbjeglica, možda sasvim svejedno oni koji odlaze u Velikoj Britaniji, je li ta zemlja članica Schengena ili ne znaju ili im je to svejedno. Ali e, zemlje članice Schengena trebaju imati zajednički stav. Istovremeno mislim da postoje dobri razlozi da insistiramo na tome da se poštuju sporazumi s drugim zemljama. Naročito recimo sporazum o readmisiji što smo potpisali s Turskom koja traži da ona uzme e, natrag u Tursku sve e, svoje državljane kao i državljane trećih zemalja koji su došli s njenog teritorija. A ovako ponašanje je sada nešto što u potpunosti krši duh i slovo tog e, sporazuma. S druge strane činjenica jest da su oni primili sve te e, ljude jer Sirici u e, Turskoj su na sigurnom tog razloga nemaju razloga otići iz Turske. Mislim da se moram specifično pozvati na tu zemlju i njezine obveze, ali isto tako mi moramo pokazati želju da damo financijsku potporu kako bi te izbjeglice tamo i ostale. Gospodin Apriter, ponovno. Hvala lijepa. Vrlo sam e, pomno slušao kolege. Uzet ćemo to u obzir. Sljedeći ćemo se tjedan sastati s izvjestiteljima u sjeni i nakon toga ćemo ići dalje na tim temeljima. Hvala lijepa. E, kada ćete sljedeći puta imati sastanak izvjestitelja u cijeni, moramo razmisliti o tome hoćemo li putem ovih kompromisnih amandmana se stići obzirom uključiti događaj tijekom ovog tjedna, to je sastanak ministara i e, sutra sastanak na vrhu. E, ne možemo ostati na razini odluke donesene u travnju i zato bi se trebali možda izvješće malo prilagoditi i preoblikovati slijedom najaktualnijih zbivanja. Zahvaljujem svima i želim ukazati još jednom na nešto, a to je moje osobno mišljenje, da postoji pitanje sveukupne europske odgovornosti i to i u smislu obhođenja onih koji su tražitelji azila i u smislu onih koji e, tvrde da uopće ne postoje tražitelji azila i koji izabiru one kojima će se baviti. Danas sam dobio brojke na koji način ove godine države članice Europske unije su uplaćivale u program e, Food World za svjetski program hrane e, države članice su uplaćivale e, subvencije i neke države članice su smanjile svoje doprinose. Jedna je umanjila za 65% čak svoju subvenciju ove godine. Gotovo nijedna država članica nije se punila onako kako bi to trebalo. Iako sada imamo na umu činjenicu da je ovaj migracijski tok započeo prije dva do tri mjeseca ovim intenzitetom, e, moramo ustvrditi da više nema, nema dovoljno hrane, a drugo, izmjena turske politike nakon izbora da oni namjerno otvore svoje granice kako bi naljutili Evropljane. To se dogodilo gotovo istodobno. I sada postoji odgovornost određenih država članica koje tvrde da to nije njihova odgovornost, ali zapravo je, jer moramo ispraviti pogreške i moramo uspostaviti dobre odnose sa cijelom regijom. I opskrba izbjeglica u regiji se mora osigurati. Također, e, pitanje upisivanja imigranata na granicama Europske unije, ali i izvan granica Europske unije. Također moram reći i to vrijedi i za Njemačku i za Poljsku. Našim stavom i davanjskim sporazumom mi smo zapravo željeli sve prepustiti Grčkoj, da će Grci sami sve to riješiti, ali to ne može tako funkcionirati i zato moramo e, preuzeti odgovornost za upisivanje, registraciju e, imigranata na vanjskim granicama Europske unije, ali moramo im poslati dostatno osoblje, to e, sama Grčka ne može učiniti, moramo im pomoći, niti Mađarska to ne može sama učiniti. U Srbiji također postoje pripreme da se to učini, to sve košta, a te troškove moramo snositi zajednički i nakon što ljudi budu upisani, sukladno Ženevskoj konvenciji, imaju imaju status izbjeglica, onda ne mogu više e, zahtijevati azil. Status izbjeglice uživaju status izbjeglica i mogu se vratiti. Njihov status nije trajan, već je to privremena zaštita i u tom slučaju moramo teret zajednički podijeliti. To vrijedi i za Ujedinjenu kraljevinu. To nema nikakve veze sa Schengenom. To je zajedničko opterećenje, zajednički teret kojeg moramo ponijeti svi i moramo snositi zajedničku odgovornost. Države članice Europske unije sve moraju reagirati jer su članice Europske unije. To je najvažnije. I zato ću potaknuti izvjestitelja da e, primijeni ovaj cjeloviti pristup i moramo također službu za vanjsko djelovanje e, informirati o tome da je najvažnije rješavati uzroke, a to je prvenstveno izbijanje krijumčara ljudima i trgovce ljudima. Ne radi se uvijek sve samo o raspodjeli kvota, to je zadaća odbora Libe više, ali to je, radi se o cijeloj liniji. Ne možemo se samo neke dijelove izabrati, već moramo primijeniti cijelu cijeli skup mjera i instrumenata i to zajedničkim snagama. Sve ovo ima dugotrene uzroke E, moja zemlja nije sudjelovala e, u ratu u Iraku, e, misija u Libiju nije uspjela, u, rat u Iraku je bio fijasko, umjetna podjela granica nije, nije ju moguće održati. Sve to ima grozne posljedice. Manjine su bile diskriminirane, U Iraku se to dogodilo. Vidimo koje su posljedice toga. Radi se o jednom cijelom okruženju uzroka i stoga Europa mora snositi odgovornost i povijesno i aktualno. Ne možemo reći sada da je netko više ili manje kriv, moramo zajednički reagirati ili ćemo svi snositi veliki teret, jako blago rečeno. Hvala lijepa. Želim vam mnogo uspjeha. Kolega Valsovski se javio za riječ. Mr. Sarasovski, ja vam um svatki Wort Kolega Sarasovski, izvolite. Evo, Elmer. No, but when, when, I, when I entered the room and uh, if I had known, known the chairman of the faces, I, I would... Uh, Došao u ovu dvoranu, e, činilo mi se da sam e, možda na odboru za građanske slobode, a ne za vanjske poslove. Zamislimo na trenutak da smo premjestili 120.000 tisuća ljudi, da je sve dobro te da smo odradili ono što smo mi odlučili, na način na koji smo odlučili napraviti kao Europski parlament. Jesmo li time riješili problem? Ne. Kada sam pročitao e, naziv mišljenja, onda sam došla do zaključka da holistički pristup nije samo interni, već i eksterni. To je mišljenje Libe, a ne Afeta. ponavljaju se tri stvari, to su izvori, dakle uzroci, a nakon toga se govori e, progoni, ratovi i tako dalje. E, prema podaciju jednih naroda ima 59 milijuna izbjeglica. Tu se ne govori o e, sirijskim izbjeglicama. Ono što je istina jest da ima 4 milijuna izbjeglica, otkad su došli 4 milijuna izbjeglica u logore, da je tu jednostavno Europa napravila malo pa ništa. Govorilo se o ciljevima Ujedinjenih naroda. Ne znam točne podatke, ali e, ovdje govorimo o trećini e, tih ljudi. Sad smo se jedanput probudili. Ljudi žive u strašnim uvjetima u Jordanu, Libiji, u Turskoj. I sada e, smo sad jedan put počelo nešto govoriti ali puno e, je već toga loše napravljeno. Što je stvarni uzrok ove situacije? Pa to je rat. Rat je uzrokovao ovu situaciju. A drugi razlog je da Europska unija četiri godine već ne radi ništa. E, nadalje, Obama e, koji je govorio o granicama koje neće preći i isto tako Asadova Sirija sada postaje e, postaje e, Putinov protektorat. Neki to čak zove novosirijskom. I e, tu su zapravo sve bile krive sigurnosne politike, bez obzira sada o europskim, američkim ili europsko-američkim politikama. Govori se o nestabilnosti i e, to je točno. Postoje utemeljene sumnje da Rusija brani Asada koji je zapravo razlog da svi ti ljudi dolaze u Europu. A jednostavno Rusi e, e, zapravo žele se postaviti u Siriji tako da bi mogli to iskoristiti kao adut u rukama za pregovore vezane za Krim. Dakle, e, holistički pristup bi morao imati e, stvarne uzroke, a ne samo ponavljati ono što zvuči dobro i što je već odbor Libet, tko zna po koji put spomenuo. Dakle, nestabilnost u krugu vatre, vatrenom obruču koji se stvorio oko Europske unije i e, mi nismo imali ili nismo htjeli imati instrumente zajedničke vanjske i sigurnosne politike, niti zajedničke vanjske sigurnosne i obrambene politike. Dakle, trebalo bi ovo napisati tako da to postane mišljenje odbora ne Libe, već Afeta. Primio sam vas to što ste rekli, ali ja i dalje smatram da moramo promijeniti cjeloviti pristup. To je jedinstveno pitanje. Ako su neke zemlje preopterećene, onda se novac mora uštedjeti negdje drugdje. E, solidarnost je dvosmjerna ulica i ne možemo e, reagirati onako kako svakome paše. E, ova rasprava nije popularna trenutno niti u jednoj zemlji, ali moramo ju voditi i moramo zajednički ponijeti taj teret i još uvijek se zalažem za jedinstveni pristup. Svi moramo doprinijeti jer glavni uzrok ovog pitanja je nešto što moramo sagledati široko. Što se tiče ovih ratova koji su se vodili i vode se u Iraku i Siriji, e, zlorabi se religija, e, Rijad Teheran e, utječu na zbivanja i Turska također igra vrlo važnu ulogu. To je nešto čime bismo trebali ovladati kako bi došlo do suradnje između Europske unije, sad i Rusije. Drago mi je da, je da će se sastati Rusi i Amerikanci i nadam se da će se nešto dogoditi i u okviru Ujedinjenih naroda tijekom sljedećih dana. Moramo naučiti da u odnosu e, na svjetske sile i članice sigurnosnog vijeća razlikujemo različite zemlje. Vodio sam nedavno jednu raspravu u Berlinu sa jednim Amerikancem, jednom Francuskinjom i jednim Rusem. I postalo nam je jasno da što se tiče Ukrajine se vrlo strogo postupa prema Rusiji, a kod drugih pitanja jednostavno se surađuje sa Rusima jer ne postoji e, drugačije rješenje. Drugim riječima nema paušalnog rješenja moramo uvijek razlikovati različita pitanja e, i pitanje Irana je također nešto što je drugačije. Mislim da to Rusi baš ne razumiju. E, Rusi se brinu zbog Isisa e, na Kavkazu, strahuju od Isisa najmanje isto to onoliko koliko i mi. Pitanje Ukrajine i e, činjenica da je Rusija kršila međunarodno pravo u Ukrajini, nismo u svijetu toga mogli surađivati sa Rusijom. Ali kod drugih pitanja moramo primijeniti e, profilirani drugačiji pristup. To moramo uvidjeti. Nadam se da će se na taj način nešto pomaknuti u smislu ruskog stava prema Siriji. Rusi su sigurno spriječili E, činjenica je da je bilo pogrešno voditi rat u Iraku. Činjenica je također da smo mogli spriječiti nastanak isto da smo pravodobno reagirali u Siriji, e, ali sada nema smisla da se međusobno optužujemo, okrivljavamo tko je u kojoj fazi učinio što pogrešno, šteta je učinjena i to nema nikakve veze sa današnjim rješenjima. Danas moramo pronaći rješenja, moramo okončati rat koji nas je već koštao mnogo, no, mnogo, mnogo ljudskih života i moramo okončati ovaj izbjeglički e, scenarij, u izbjegličku krizu. E, hvala vam lijepa, želim mnogo uspjeha na sastancima sa izvjestiteljima u Sijeni. Kada ćemo održati sljedeći sastanak? Prije 15. listopada. Naša sjednica 15. listopada je krajnji rok za eh, izvješće odbora LIBE. Dakle, prije 15. listopada moramo završiti naše izvješće. Nema baš mnogo vremena. Možda u Strasburu ćemo morati nešto organizirati. Ili postoji neko drugo rješenje. Moramo vidjeti kada se održavaju glasovanja u ovom odboru. Dakle, 30. 13. 13. listopada ćemo održati glasovanje kako bismo imali vremena dovoljno za interne rasprave. Gospodin Berger nije još ovdje.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 Let's wait a second. I think he will be here any second so that we can start. Čekajmo na trenutak, mi da će on uskoro doći. Svaki čas. I Rješenje je u svom slučaju za sada u Libiji, i on će nam govoriti o tome. Međutim, ono što vam ja želim reći jest da kada se raspravljalo o proračunu, da je gospodin Depre rekao da ne namjerava, e, da nije spremno ponovno uvesti sve proračunske linije kao što je to uobičajeno na području vanjskih poslova i sigurnosti. Mislim moramo postaći kolegu e, Predu i svih vas da u vašim klubovima raspravljate o osobama zaduženim za proračun u ovim pitanjima. U posljednje dvije godine smanjilo se izdvajanje za vanjske odnose. To je jedan od razloga zašto i imamo ovaj problem. A isto tako kolega rekao da je naročito protiv toga da se financira ured izoslanstva u Iranu. Govorimo ovdje o izvjestitelju Depreu iz odbora za proračun. Mi o tome dajemo mišljenje, mislim bi bilo dobro da govorite s kolegama iz vaših klubova. Tako su e, i zeleni i socijalisti htjeli smanjiti to izoslanstvo. I mislim da se treba izvršiti određenu dozu pritiska i čuo sam da on zapravo ima neke veze s onom raspravom koje smo čuli koje je vodio gospodin Stevenson i da je on dio te grupe ljude. Ako je to točno, onda mi je jasno zašto on ima takve stavove. Ali ja ne znam e, može li se to prihvatiti i to u svakom slučaju ne može biti razlog da Europska unija ne otvori ured u Teheranu. Mislim da se tu radi o dvije različite stvari. E, možda biste mogli aktivno e, razmatrati u sljedećih nekoliko dana na klubovima ta pitanja. Jer od 28. do 30. rujna glasat će se na odboru za proračun. Prema tome e, moramo s kolegama koji su u odboru za proračun razgovarati u ovo, ovaj tjedan. Gospodin Spanceri u liberalima ne. On je nekada bio u Europskoj pučkoj stranci, ali e, išao od kluba do kluba u svojoj dugoj karijeri i ne znam kojem klubu sada pripada. Ja, might be, ja. A, u Alde, dobro, čini mi se da je u Alde. Molim dakle i kolege iz kluba zastupnika Alde da e, raspravite to pitanje kako e, se tu u konačnici ne bi pojavio problem. Ima li možda neko pitanja vezano za to? Nema. Možda jednostavno e, trebamo u zapisnik to unijeti kao naš zajednički stav.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 darf die Sitzung Herr Berger. Otvaram sjednicu. Gospodin Berger, direktor Mene, Arabskog poluotoka, Irana Iraka, je danas ovdje s nama. I zahvaljujem vam na tome što će nas izvijestiti o situaciji u Libiji ćemo čuti o pregovorima u Skiratu. Kao što sam čuo, izgleda da će ipak doći do dogovora. Mora se još održati glasovanje u parlamentu, u domu zastupnika. Možda nam možete reći na koji način je to moguće ne samo formalno, već kako će se to provesti jer mislim da je to odlučujuće pitanje. Naprimjer, e, to je preduvjet da EU na Formed može početi djelovati i da može s nekim surađivati. I u, što se tiče suzbijanja krijumčara ljudi i trgovaca ljudima. Kako bi se riješilo ovo izbjegličko pitanje koje je vrlo, vrlo važno. Neću sada ponavljati sve što sam rečao ne smijemo li bi ostaviti na cjedilu? To bi sigurno bila pogreška. Bernardino Leon će sigurno polučiti bolje rezultate na temelju kojih ćemo moći bolje surađivati. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mislim da ovo što ste rekli da je apsolutno točno. U posljednjih 12 mjeseci puno je toga odrađeno, to je odradio Bernardino Leon. E, bilo bi mi drago da sam mogao donijeti dobru vijest da je došlo do sporazuma. Sinoć je Bernardino dao izjavu da, su, da je on završio pregovore osim o jednom aneksu koji govori o sastavu budućeg vijeća i predsjedništva međutim za sada još nije dobio pristanak obiju strana. Bernardino je dakle završio pregovore i rekao da je to maksimum koji i Ujedinjeni narodi mogu načiniti i dakle da e, je to kompromis preko kojeg se ne može preći i rekao je da je sve skupa uzelo puno više vremena nego što se nadalo. Međutim, istovremeno rekao da je optimista, da će strane o tome e, porazmisliti te da će se vratiti s prijedlozima za popis onih koji će biti predstavnici u vijeću. E, međutim, e, da E, se e, nada da će se taj dokument prihvatiti bez daljnjih zahtjeva za izmjenama. Dakle, u onom vidu u kojem ga je sinoć predstavio Bernardino Leone. Do 20. listopada bi se to trebalo napraviti kada se završava mandat predstavničkog doma i sve bi to tada trebalo postati e, legitimno. Međutim, dio agencija eh, nije sudjelovao u eh, tom eh, u tim pregovorima. Bernardino da oni rekao da ne želi prihvatiti dodatne izmjene. Kroz tjedan dana obje strane moraju dati odgovor, a nadamo se da će na sastanku mm, vježa sigurnosti njenih naroda se o tome raspravljati. Ne zaboravio je da osim svega neki e, e, muslimanski praznici uskoro predstoje i nadamo se da će se to riješiti prije. Dakle, nije se još jedan e, aneks riješio. Na licu mjesta vidimo da je general Afto prošlog tjedna izvršio napad na Bengazi. U Tripoliju je to izazvalo veliku lutnu, ali i jako reakciju Ujedinjenih naroda. E, jasno je da ako zbog toga ne dođe do sporazuma, da će tenzije samo se više eskalirati i da će oni koji su na tvrdoj liniji e, odstraniti određene političare, pa da do, postoji mogućnost da se zemlja podijeli na e, dva dijela, dakle podijeli po pola, zbog utjecaja Daesha u toj zemlji. Ako do sporazuma dođe, onda ste pitali koliko brzo će se on moći provesti i što bi Europska unija mogla napraviti kako bi to podržalo, uzvrši u obzir i operacije o kojima ste govorili, EUNAFOR i sve što je vezano sa izbjeglice na Mediteranu. Hansu Milović će trebati jak mandat. Međunarodna zajednica mora sve učiniti kako bi on mogao provesti mandat koji mu se da. Sa stanovišta Europske unije spremni smo s paketom od otprilike 100 milijuna eura koji će se moći deblokirati u kratkom roku. Te bi nam to trebalo dati da se na terenu odnovide posljednice. ali to će ovisiti o našim sugovornicima i o sigurnosnoj situaciji na terenu. Imamo ćeliju za planiranje koja počinje s radom u Tunisu. Nalazi se na istom mjestu s našom delegacijom koja je iz Libije prebačena u Tunis. E, tamo dakle radi osoblje iz velikog broja zemalja Europske unije koje u ovom e, času Hanzovilu pomožu da e, načini sve što je potrebno ako, kako bi pomogle, ako sve to omogući sigurnosna situacija. Međunarodna zajednica e, daje koordiniranu pomoć i e, e, pomagat će u radu sa libijskim sugovornima gdje god se bude mogla pružiti pomoć i gdje pomoć bude potrebna. Sigurnosna situacija osim e, napada e, generala Hafnera se ponešto poboljšala na zapadu zemlje. Lokalno su uspostavljeni prekidi vatre koji su i dalje na snazi. Međutim, sve više nas brine situacija u središtu zemlje, naročito oko grada Sirte koje je kao što znate rodno mjesto Gaddafija. Budu li planovi različitih islamističkih skupina i daješa uspjeli, onda će biti e, vrlo teško upravljati Ujedinjenom Libijom, jer će istočni i zapadni dio koji su povezani s e, tek nekolicinom cesta mogli biti dakle lako prekinute od strane tih islamista. Što se tiče ekonomske situacije, situacija je vrlo loša. Libija previše troši kako na plaće, tako i na sve drugo i vrlo brzo gotovina koja postoji u zemlji nestaje. E, valuta dinar gubi e, jako puno na vrijednosti na crnom tržištu. Situacija s naftom je sada e, tako da se ponovno proizvodi nafta po cijeni od 184 dolara po barelu. Ono e, što nas brine jeste da kod idućeg drugog neće doći, onda će doći do grabeža za profitom koji se može dobiti od prodaje nafte. A u to će sve biti umješane i međunarodne naftne kompanije. To je sve što sam, mislim, mogao reći s obzirom na situaciju na terenu i o stanju pregovora. Kao što sam rekao, moramo pričekati još tjedan dana dok se ne završi muslimanski vjerski praznici i da vidimo hoće li onda doći do konsenzusa i prihvaćanja prijedloga što ga je sinoć predložio e, Bernardino Leone i hoće li se predložiti i prihvatiti članovi vijeća. Hvala. Hvala e, predsjedniče. Ja smatram da se e, možda ušli u fazu koja je najdelikatnija, a to je da svi dionici moraju prihvatiti odgovornost e, i to u svjetlu prijedloga što ga je na stol stavio Bernardino Leone. E, mislim da nije sve toliko e, problem u tome tko će biti u tom aneksu, dakle koji će ljudi biti predloženi za vijeće, već općenito kako se cijeli sporazum tumači. Radi se o tome da se vrlo komplicirana faza libijske povijesti treba riješiti i zaključiti. I to ima puno e, i regionalnih implikacija kao implikacija koje se odnose na Europu. Mislim da bi bilo jako korisno da možemo reći da se ne treba isključivo ograničiti na to da je naš zadatak da se strane u roku tjed, jednog tjedna izjasne. Misli Bernardino Leone da je postignut maksimum do kojeg se moglo doći, bilo bi dobro da se ujedni narodi u tome u potpunosti izjasne i da ne samo da zatraže da strane sklope sporazum, već i da Ujedinjene narode taj dogovor uzmu kao temelj na osnovu kojeg ćeš predložiti rješenje. Rizik je naime u tome da ako se ne postupi na taj način, da jedna od dvije strane, bilo Tobruk, bilo Tripoli, mogu se odlučiti da ne bude ništa od tog sporazuma. To možemo mi napraviti kao parlamentarna demokracija? Sam je Bernardino Leone više puta tražio da Europski parlament također nešto napravi i da se bavi parlamentarnom demokracijom. Mislim bi bilo korisno otvoriti dijalog iako smo svjesni da postoje mnoge poteškoće, ali moramo naći načina da se utre put da se e, komunicira s oba parlamenta. Ja mislim da je alternativa, znači ako do sporazuma ne dođe, građanski rat u Libiji i da se tim više e, potvrdi sve što je vezano za terorizam, kao da iz toga uslijedi i veći broj migranata, što je naravno pokazuje da je samo u našem interesu da riješimo taj problem. Bien, quería poner o exponer una serie de puntos. Primero, Hvala. Ima nekoliko stvari koje želim reći. Kao prvo želim čestitati Bernardinu Leonu na nemogućoj misiji koju je ipak jako dobro obavio. Zatim vlada iz Tobruka i Tripolija su retoričke superstrukture koje u stvarnosti ne vode zemlju. To oni vode samo svoje skupine i milicije i kalif Haftala ne vodi ništa drugo osim svojih vlastitih snaga pod strukturom Tobruka. Dakle, trebate vidjeti kakva je situacija tu. Bitke koje smo vidjeli da se vode u Bengaziju, vode se protiv islamista koje e, podržava vlada iz Tripolija. Jako čudno i jedni i drugi imaju al na svom prostoru. Zatim, ovaj, nemoguće je ovo dalje razvijati, ali postoji jedna čudna stvar, čudna pozitivna stvar, a to je jedna fantazmagorična nacionalna unija, odnosno nacionalno jedinstvo u Libiji koje bi moglo učiniti intervenciju na tlu mogućom odnosno intervenciju općenito. E, zatim, ovo nisu libijske frakcije, već arapske libijske frakcije i zato je sporazum toliko teško ostvariti, održati. Mnogi su isključeni, oni s juga, tuarezi i druge skupine su također isključene. Nitko od njih nije e, tu, jer oni koji su nazočni na tom skupu predstavljaju Tobruk i Tripoli i oni u biti ne predstavlja nikoga s juga i to je ključni element i ništa o tome, a ništa o tome nije rečeno, a to je ustavno vijeće koje je sačinjeno od e, etnički arapskih predstavnika u Tobruku i Tripoliju i oni isključuju dakle sve one koje smatraju stranim elementima, a to su Tomasajci i Tobuzi i kažu da od 1. rujna 1969. godine njihova nacionalna pripadnost je uvrštena u ustav, dakle ove dvije skupine. Tako da ćemo na kraju, ako dođe do sporazuma između Arapa na sjeveru, ako dođe do sporazuma između njih, onda će doći do još većeg e, sukoba, jer će ovi s juga biti rasno diskriminirani. Zatim ima još jedan fenomen, to je radikalni islamizam, zatim Toreška skupina koja je povezana sa islamističkom skupinom na sjeveru Malija i Nigeru. Dakle, jedina aktivnost koju ćemo vidjeti jesu lokalne skupine koje žele, odnosno koje će biti isključene ovim interno sporazumom sa istoka i zapada Libije i ako e, dođu neke koaliciji, odnosno vlade, to e, ako dođe do nekih koalicija na istoku, zapadu ili drugdje, Treba znati da je Libija potpunosti otvorena na jug, dakle ako zatvorimo sjever, otvorimo jug, to će zadati još dodatne poteškoće samo. Ako se ispostavi da je jug u potpunosti isključen iz e, intern, internoarapskog sporazuma, onda samo gradimo kule u oblacima. Hvala. Hvala vam, predsjedniče. Ovo što je rekao gospodin Nart, jako je smisleno. Doista mislim da trebamo pozdraviti ovaj napor koji se ulaže u smislu stvaranja stabilnosti u Libiji, ali ne ukoliko će to izazvati samo vojnu intervenciju koja može učiniti sukob samo još gorim. Kada je gospodin Bernardino Leon bio nama u prosincu, mi smo iznijeli svoje stave, rekli smo mu što mislimo, te da je šteta što to nije uzeto u obzir u pregovorima koji su vođeni u Alžiru. Pregovore je na koje je pristao sam Gaddafi Nažalost, ono što smo vidjeli u Iraku, na u Libiji, zatim i u Siriji, dakle, nastupio je apsolutni kaos, propale države i kaos, odnosno neuspjele države. To je rezultat vojnog rješenja koje su nametnule Francuska, veljna Kraljevina, Kanada i NATO snage. I jedni narodi. Mislim da bi bilo jako zanimljivo čuti što se govori o tome no mislim da je strateški politički gledano sve to dosta nesadržajno i bit ćemo promjenu stavova od 180 stupnja kada se pregovara sa Iranom, Kubom i drugim e, zemljama te vrste drugdje diljem svijeta i mislim da to moramo shvatiti i podržati na kraju sirijsku vlast kako bismo se riješili ove strahovite prijetnje imamo neke izvještaje od protobještajnih službi da postoji ogroman problem e, s ovom e, podjelom na terenu, ali u interesu nekih je da, ne, da se nestane u kraj takvim podjelama. Mi bismo podržali svaki vid stabilizacije koji bi e, polučio s valjanim rješenjem stanja u ovom, ovoj regiji. Kolega je rekao da moramo napraviti nešto što će uključiti sve strane, jer ako budemo neke isključivali, onda ćemo samo nastaviti sa stvaranjem problema. I am i would be very happy to indeed embark on some... pa ja bih doista vrlo rado se uključila u neku parlamentarnu diplomaciju, kao što to sugerira Antonio Di Panzeri, ali parlamentarna diplomacija, pa čemu? Jer ja ne vidim nikakve strateške smjerove u onome što Europska unija radi, odnosno ne radi u Libiji. Tko je tu glavni? Dobro, Federica Gomerini jako sposobna, ona je zadužena za cijeli svijet. A tko je konkretno zadužen za samu Libiju? Naravno, ne želim zanemariti konteksta. Kontekst jest rat e, posredstvom drugih država, jer ako taj rat posredstvom drugih država zanemarimo, ne smijemo to uraditi. Dakle, igrači tog rata su Turska i Katar koji podržavaju onoga koji je u Tripoliju, zatim Egipat, Saudijska Arabija podržavaju vladu iz Tobruka, to su sve jako relevantni igrači koji se međusobno bore tu posredstvom ovih zemalja. A mi što radimo? Da mi imamo neku strategiju, da li nešto radimo ili im jednostavno dopuštamo da se sukobljavaju, da se e, hvataju za gušu jednim drugim, jednim druge e, preko leđa Libije. Dakle, ja potpuno se slažem s ovim što je Javier Nart rekao, da se ne radi samo o sjeveru, dakle moramo uključiti i amazire i oktobuze i druge jako relevantne skupine koje nisu na sjeveru i mislim da uopće u ovom postupku se to neće ni ostvariti. Ja sam vidjela nedavno objavljeno izvješće, odnosno izjave o zadnjim prevratima dok ih došlo, e, i postup koji vodi Bernardino i tu se govori o stopnu milijuna koje bi Europska Uh, unija mogla dati. Ne mislim da je novac problem u Libiji. Moglo bi, mogao bi postati, mogao postati u Libiji, ali činjenica što mi ne preuzimamo uh, nikakve uh, odluke SSR DDR, dakle koje su ključne koje nakon pada Gaddafija, zar to ne bi bilo od ključnog značaja da se prestane s ovim stalnim promjenama u mišljenjima. Dopuštate li da da, ja mogu protumačiti iz ovoga što je rečeno da mi podržavamo gospodina Aftara za kojeg su svi rekli da je ratni zločinac s činjenici što je vlada Tobruka od njega učinila načelnika vrhovnog e, štaba i da li je istina da je nedavno spriječio predsjednika vlade Tobruka da se ukrca na jedan zrakoplov Pa mi što govorimo o Turskoj, o ovom brodu koji je bio e, prepun turskog e, oružja i koji je išao prema Libiji, koji je e, zaustavljen, da li smo rekli Rusiji išta o brodu punom nafte koji je isto tako presetnut i koji je kromjučario naftu. Dakle, to su pitanja koja bismo morali, na koja bismo morali odgovoriti, a moj dojem, s obzirom da sam pratila što se događa u Libiji zadnjih pet godina i s obzirom da sam u kontaktu sa stranama u postupku je da nema strateškog e, projekta osim što treba podržavati Bernardina, a jedni Bernardino radi ono što može, ali da li mi to možemo dopustiti, priuštiti. Ne radi se ovdje samo o e, opskrbi nafte državama članicama Europske unije, što može biti i relevantna stvar. Jer tu, tu su baze ISISA i potencijalni izvori terorizma i onda sudjelovanje dakle putevi migranata, izbjeglica, mislim ovdje se o tome ne radi, ali Ovdje se radi o pravim problemima e, po našu sigurnost. Hvala gospodine Rok. Pa da, ovdje jest e, rat posredstvom i čudan, tu imamo Saudijsku Arabiju koja je dom e, salafizma, koji nadahnuje salafiste u džamijama se gradi diljem svijeta, koji su na strani Egipta protiv vlade u Tripoliju koju vode islamisti, koju podržava Katar, sve to dosta čudno, nerazumljivo i gospodin Nartu živo sam slušajući vas, ali mislim da je ISIS bio tamo, a ne Al-Qaida. Al-Qaida je dosta dobar, de, dosta dobra ekipa sprem spram ISIS-a. Imam pitanje za gospodina Kusija koji je djelomično pravu. Da, slažem se da je tu došlo do e, zapadnjačke intervencije, vojne intervencije moja zemlja i Francuska koje su to pokrenuli sve. No, tada je bio cilj da se svrgne brutalna diktatura i uspostavi demokracija u jeku arabskog proljeća. Mi smo pogriješili, priznajem na to, ali gospodine Kusu, što biste vi da, ste, da je vaša vlada bila na, na, na vlasti, s obzirom da je gospodin Gaddafi prijetio da će ubiti svaku ženu i dijete u Bengaziju, da je mogao nastaviti da je mogao osvojiti taj grad. Eto, to su te prijetnje koje je on e, izrekao i koje su izazvale vojnu reakciju, ako se dobro sjećam. Želim vam reći da je ministar e, unutarnjih poslova našao rješenje za većinsko glasanje i migracijsko pitanje. To je većinski izglasano protiv glasov Mađarske, Slovačke, Češke i Rumunjske. Dakle, pitanje uspojeno. Vijeće, vijeće je odlučilo većinom glasova o razmještanju 120 tisuća većinskim glasom protiv e, glasova Mađarske, Rumunjske, Češke i Slovačke. Hmm? story. We will To što spominjete, gospodine, druga priča, vidjet ćemo što će biti kasnije, no e, ipak e, kada se glasa, može tu doći do obvezujućih nekih stvari. Znate, često se gubi u uniji na glasovima, ali evo ga, postoji način da se neke stvari odluče. U svakom slučaju ovo je izglasano i ako sam dobro shvatio, Vilnja Kraljevina nije glasala protiv, vjerojatno je suzdržana. Mikrofon nije uključen. I do not know. have just result. Just uh, Mr. showed it just before. Gospodin Galer je napomenuo ove rezultate. Dakle, ne znam pojedinosti, ovo je objavljeno na internetu. Vjerojatno ono što sam čuo nisu brojke iz same odluke, već iz nekog dodatka. Ok, but I think that's uh, Dobro, u svakom slučaju mislim da je to pozitivna stvar i da se parlament može sada osredotočiti na zakonodavni tekst o stalnom mehanizmu, što će biti sljedeći korak. Mr. Berger. Gospodin Berger. Ovo je odgovoran čovjek. Tu je, kada, kada se zove. Hvala na časti, gospodine predsjedniče. Naša hvala. Dakle, Istina je da je situacija jako delikatna i sljedeći tjedan je jako važan. Naravno, svjesni smo pitanja uključivanja nearapskog stanovništva u e, ovaj sporazum. Mislim da je Bernardino Leon obavio izvan, izvrstan zadatak, e, što je doveo taj sporazum do koraka u kojem, do stadija do kojeg je došlo. Tu imamo puno pitanja ljudskih prava, ustavnih pitanja i tako dalje. To su sve neke teme o kojima treba raspravljati sa vladama pitanje koje je spomenula gospođa Gomeš kada je rekla da vlada nije sigurno pitanje i problem, e, sigurno ne u zemlji kao što je Libija, ali kao što sam ja rekao, za nas je glavni problem da imamo prave sugovornike s kojima možemo raditi i koji mogu provoditi stvari na terenu i sigurno je, sigurnosna situacija jako važna. Vi ste spominjali SSR, DDR, to su dva klasična instrumenta koja treba uzeti u razmatranje, naravno. Kao što znate, samo prije godinu dana mi smo razmatrali o pomoći E, toj zemlji pri upravljanju zemljem, e, granicama. No, evo, DDR smo razmatrali. Kada je riječ o suradnji s Rusijom i drugim, e, s obzirom na kontekst u kojem nalazimo sporazum, EU nava za sredozemlje, tu je došlo do razgovora s Rusijom. No sve mislim da moramo pružiti mogućnost da taj sporazum bude sklopljen. Nadamo se da će obje strane to, na to pristati, da se može formirati na vlada nacionalnog jedinstva, a onda možemo ići dalje. Baviti se svim ovim stvarima koje ste spomenuli. Hvala vam, predsjedavajući. Lo che ha dicho estoy absolutamente conforme como filosofía složem se slažem sa što ste rekli kada se radi o filozofskom stanovištu. No problem s filozofijom jeste što nije praksa, a stvarna praksa je ono što vidimo na terenu u Libiji, a to je da su to sve prazne riječi. Slažem se da imamo pitanje sugovornika i to jest pravi problem. Problem je što sugovornici s kojima imamo posla nestaju tu i tamo jer mijenjaju se jer političari ništa ne predstavljaju. A, a plemenske vođe predstavljaju se manje i manje jer e, naspram njih e, su mladi naoružani šefovi milicija koji uspjevaju dobiti finansku pomoć e, a do toga dolaze upravljajući različitim naftnim poljima isto vrijedi i za plinovode dakle sve to sve sto resursi kojima upravljaju milicije sam plinovod dakle njime upravlja milici, razne, razne milici, tako da imamo situaciju poput e, Kambodže gdje su crni kmeri e, upravljali zemljom, e, to su bili krajevi gdje se proizvodio kaučuk i jednostavno su međusobno dijelili blago. Dakle, mi imamo te E, sugovornike koji su prividni sugovornici. Naravno, to je neizbježno, ali oni nisu pravi e, sugovornici i pravi problem jeste ju kada se govori o upravljanju granicama i meni je to jasno, no ja doista ne razumijem jer imamo taj veliki koridor na jugu i zatim e, egipatsko-sudanska i čadska granica koja ide do granice s Nigerom i Alžirom, oni su u potpunosti otvorene svakojakim krimčarenjima oružja, e, krimčarenjem oružja teroristima Boko Harama koji idu tim koridorom do Bagahazale. Dakle, stvarno bi bilo dobro da živimo u pravom svijetu, a ne u svijetu političke fikcije. Das weitere ist nema daljnih javljanja za riječi. Ovime zaključujem sjednicu. Vidimo se ponovno kada je sljedeća sjednica. 28. rujna je sljedeća sjednica. Hvala.